Bien. Nous allons ouvrir notre réunion. Je remercie mes chers collègues. Dobar dan, dragi kolege. Eh, hvala svim kolegama što su došli ovako rano u ponedjeljak poslje podne. Dakle, možemo li usvojiti dnevni red našeg sastanka? Mislim da nema prigovora. S obzirom da pretpostavljam da nema prigovora niti za zapisnik eh, sa sastanka od 2. listopada, i njega možemo usvojiti ukoliko nema prigora. Nema, dakle smatramo ga usvojenim. Sukladno dnevnom redu današnjeg sastanka želi smo organizirati razmjenu gledišta glede studije, naručene studije o rodnoj dimenziji u kohezijskoj politici Europske unije, jer kao što znate to je jedan od transverzalnih načela za sve fondove i od toga smo napravili jedan od prioriteta Europske unije. No jako često teško nam je uvidjeti kako kohezijska politika, FSF, e, FEDER, FEADER kako svi ti fondovi mogu konkretno dati doprinos za smanjenje razlika između spolova. Iz tog razloga smo smatrali da je važno da se konkretna specifična studija izradi na tu temu i kao što sam to već rekao na prethodnom sastanku, odbor regi iz prethodnog mandata je naručio to u veljači 2019. Studiju je provela gospođa Manuela Samekludoveći, šefca projekta Instituta za e, socijalno istraživanje iz Milana i ovom prigodom joj želim zahvaliti. Ona je tu s nama. Dakle, u ovoj studiji vrši se analiza, suptilna analiza rodnih načela i načela jednakosti između muškaraca i žena i kako je to sve uzeto u obzir u kohezijsku politiku u razdoblju 2014. do 2019. i tu se vidi kako promovirati jednakost spolova i nediskriminaciju za razdoblje e, programsko razdoblje nakon 2020. I gospođo, za nas će biti jako važno saslušati vaše mišljenje na tu temu jer smo upravo usred pregovora za nove e, za, za razdoblje koje će ići do 2027. Dakle, ova studija ima za cilj da nam pomogne da napravimo bilancu provedbe tog transverzalnog načela i da se vidi koji su bili pozitivni rezultati i da isto tako bolje e, vidimo koji su pomanjkanja slabosti u provedbi. Dakle, ovo je jako važna tema, aktualna tema. Sve više se gleda kako to načelo nediskriminacije ili e, rodna pitanja se uzmaju u obzir ukupno u europskoj politici u obzir, a napose u kohezijskoj politici. Dakle, s, s velikom pozornošću ćemo vas saslušati, gospođo Ludovići, i sada imate riječ na 15-20 minuta, a onda ćemo imati raspravu za koju se nadam da će biti doista bogata. Izvolite, imate riječ. Hvala najljepša predsjedniče. Kao što ste već rekli, ova studija za cilj imala da se napravi procjena toga kako rodni aspekti načelo e, rodne jednakosti, kako su protkani kroz e, europske kohezijske politike u programskom razdoblju od 2014. do 2020. I glavna pitanja bila su da se vidi kako su ta načela protkana u sve e, korake politička, dakle programska, provedbena faza i monitoring isto tako. Imate puno materijala u rukama, dakle izvješće je prvi dio, onda imate priloge, dodatke, tabele i sve e, studije konkretnih slučajeva. Ovo što smo mi napravili metodološki, dakle, usvojili smo e, pojednostavljen pristup e, rodnog utjecaja e, i tu smo bili u stanju vidjeti kako kojeska politika može potencijalno pružiti potporu rodnoj politici u svim poljima i onda vidjeti što je u stvarnosti provedeno, koje su bile glavne snage i glavne najveće E, najveće mane toga. Napravili smo analizu stručne literature, onda statističku analizu podataka koji su na raspolaganju u, e, o financijskim dotacijama. Onda smo radili e, internetsku internetski nadzor glavnih kohezijskih tijela, nevladnih organizacija, E, desk ofisera Europske unije, upravnih tijela i tako dalje. Onda smo e, napravili u osam država članica case study i birali smo zemlje po socioekonomskim kriterijima i rodnoj politici, dakle da kako bismo imali pregled cjelokupne situacije državama članicama. Dakle, prema financijskim e, dotacijama i kako bismo pokrili e, isto tako što veći broj zemalja. Dakle, izabrali smo Njemačku i Francusku kao predstavnice kontinentalne, e, kontinentalnih zemalja, Italiju i Španjolsku kao predstavnice južnoevropskih zemalja, zatim Poljsku i Rumunjsku kao predstavnice istočnoevropskih zemalja, te Irsku za uh, anglosaksonske zemlje i Švedsku kao skandinavske Dakle, to imamo, imamo izvješća za svih ovih osam e, analiza slučajeva. No, prije nego vidimo što je napravljeno, važno je naglasiti da u ovom programskom razdoblju 2014. do 2020. postoji puno regulativnih pravila za e, rodnu eh, jednakost. je članak sedmi temeljnih ugovora je pravni temelj za eh, rodno uključivanje eh, u svim fondovima, ali ima i drugih. Imamo eksante uvjetovanost za rodnu jednakost, tu se traži od zemalja da imaju dobre upravne kapacitete i strategije kako bi podržali rodne jednakosti i u okviru e, kohezijske politike. Dakle, ex ante evaluacija mora ocijeniti mjere koje su planirane za e, ostvarenje rodne jednakosti. E, institucije nevladne organizacije koje se rodnom jednakošću trebaju biti uključeni u pripremu partnerskih sporazuma i, i u nadzornim odborima, a onda upravna tijela trebaju podnijeti zahtjev za kriterije i e, postupke e, selekcije koji neće biti diskriminatorni i gdje će se uzeti u obzir e, rodna politika i uspostaviti sustav gdje će biti podaci uključeni i uzeti u obzir rodni pristup i na kraju isto tako treba predstaviti e, situaciju rodne jednakosti. Dakle, to su opći zahtjevi za sve fondove, a Europski socijalni fond ima još e, dodatne specifične zahtjeve i on ima dvojni e, pristup rodne jednakosti, dakle mimo gender mainstreaminga imamo i specifične mjere koje promoviraju dakle koje, koje nadziru E, jednakost plaća e, i napredovanje. Dakle, postoje dobri regulatorni okviri, no postoje i neka pomankanja koja se odnose na ovo programsko razdoblje. Konkretno, nedostaju konkretni tematski ciljevi u drugim fondovima mimo Europskog socijalnog fonda. Dakle, uključenje dvojnog e, rodnog pristupa prepušten je e, dakle dobrovoljan je o tome da odlučuju regije i države članice i ne postoje konkretni zahtjevi da svi fondovi raspolažu statističkim podacima bilo rašlanjeni e, na spol kada je to moguće, ali barem e, rodni indikatori dakle poput onih koji se rade u Europskom fondu za regionalni razvoj. Sve ukupno, kohezijska politika ima velike jednakost, e, velike potencijale kada se govori o podržavanju dakle ove spomne jednakosti, ali to je važno da naglasi da se to ne tiče samo Europskog socijalnog fonda, već i Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fond, fonda. Dakle, oni mogu dati veliki doprinos za rodnu jednakost. Na primjer, tu se rješavaju e, razlike između muškaraca i žena u istraživačkom sektoru, Dakle, postoji razlika u, među istraživačima i određena segregacija, ovisno o, o, polju istraživanja. U sektoru zdravlja i drugim e, mogu se e, uvidjeti razlike. RDF također može pomoći u ICT sektoru i u mreži transporta. Naime, tu se vide velike razlike u tome kako muškarci i žene koriste sustav e, transporta i ICT. Dakle, kada se planiraju e, pravni razvoj takvih infrastruktura, treba, to su neke stvari koje treba uzeti u obzir. Što se tiče podrške za startupove, i velika poduzeća, velika je razlika između e, žena i muškaraca poduzetnika, tako da bi RDF tu mogao nešto napraviti. Mogao bi podržati veću, veću zastupljenost žena u poduzetništvu i na upravljačkim pozicijama. još jedno područje gdje RDF može puno e, imati veliki doprinos, to je podrška socijalnih infrastruktura i dakle skrb za djecu, skrb da starije. Dakle, aktivirati se i uključiti se u te takve infrastrukture. ako koristimo perspektivu rodne jednakosti može se puno napraviti i čak i sa fondovima RDF-a koji se doimaju neutralnim, ali nisu, mogli bi puno toga napraviti. Dakle, što je to što smo mi napravili kako bismo ocijenili potencijale SF-a i RDF-a? Napravili smo klasifikaciju svih ulaganja u kategorije, dakle imamo 123 kategorije, po... klasificirali smo ih po mogućem izravnom ili neizravnom e, utjecaju na rodnu politiku. I tu smo otkrili da ako se napravi takva klasifikacija i sagleda sveukupne dotacije, oko 55% svih financijskih alokacija u kohezijskim fondovima vidimo da su da oni mogu podržati spolnu jednakost. Ne znam da li možete vidjeti te brojke, ali naravno, kao što se očekuje, najveći udio financijskih alokacija koje mogu podržati rodnu jednakost su u SF-u, to je 92%, ali isto tako u RDF-u imamo 55% alokacija koje dakle u Europskom fondu za regionalni razvoj 55% tih alokacija mogu neizravno podržati rodnu jednakost. Dakle, tu imamo ogroman potencijal. Ako pogledamo dakle izravne i neizravne alokacije po zemljama, to, je to su ove brojke na lijevoj strani ekrana, vidimo da zemlje koje izdvajaju najviše sredstava na, e, na to su skandinavske zemlje, Nizozemska, Belgija, Irska, Ujedinjena Kraljevina i Austrija, dok zemlje koje najmanje u to ulažu prvenstveno su zemlje iz istočne Europe, a Rumunjska je ta koja najmanje ulaže. Ako analiziramo alokacije koje su usmjerene na mjere koje izravno e, djeluju, ovdje konkretno mislimo na polje 105, dakle tu je, e, tu je pod, pruža, tu se radi o pružanju podrške zemljama za e, zapošljavanje. Imamo samo 12 zemalja koje uopće raspolažu podacima. I tu vidimo da Poljska ima najveći iznos, e, dakle ovdje se radi o milionima eura, najveće iznose koji najviše sredstava kojima se podržava zapošljavanje žena, no ipak ako pogledamo koji je udio koji to udio totalnog e, ukupnog e, ukupnih e, dotacija predstavlja onda to prosječno predstavlja 2,5% alokacija iz ESF-a a najveći udio je u Češkoj 7,5%, Austriji, Grčkoj i Slovačkoj isto. Još jedan pokazatelj koji možemo... A da, moram naglasiti da je bilo jako malo materijala na raspolaganju 2018. barem kada smo radili istraživanje, dakle jako malo materijala da se rade e, analiza spolne jednakosti, odnosno razlike e, u ovim fondovima. Jedini zajednički indikator jeste bio indikator broja projekata koji podržavaju programe sudjelovanja i žena u zapošlja, zapošljavanju žena i e, kada vidimo podatke koji su, zadnje podatke koji su bili na raspolaganju prošle godine, kada se sagleda razdoblje 2015. do 2018. vidimo da imamo 5694 projekta e, koji su za cilj imali zapošljavanje e, žena i borba protiv e, spolnih stereotipa na tržištu rada. Većina tih projekata ima za cilj podržavati borce protiv nejednakosti pri zapošljavanju 62%, E, tu su isto tako i projekti koji se ticali strukovnog e, osposobljavanja. Dakle, tu su najveći dio ovih projekata, više od 50% njih, e, provedeni su u Njemačkoj. Dakle, evo, to su podaci koje smo imali na raspolaganju na europskoj razini koji se tiču financijskih e, alokacija i tako dalje. Dakle, nismo imali previše toga. dakle, ono što smo mi napravili jeste pokušati provesti analizu osam zemalja koje smo e, izdvojili, dakle, tih osam e, analiza. Onda smo pogledali sporazume o partnerstvu i napravili smo selekciju 28 programa da i htjeli smo vidjeti što je obećano, što je to što je obećano i što je ostvareno. I na kraju se ispostavlja da partnerski sporazumi u tim zemljama uveliko se bave, dakle, pitanjem rodne jednakosti, jako glasno, Dakle, postoje opće izjave gdje se govori da je rodna jednakost jako važna, da će taj sporazum za partnerstvo učiniti sve što je u njegovoj moći da podrži rodnu jednakost, a onda nema nikakve indikacije o tome kako to sve provoditi, kako te politike. Dakle, nije bilo nikakvih indikacija, ponavljam, prema kojima bi se, na primjer, napravila selekcija kriterija koja bi za cilj imala e, promidžbu rodne jednakosti, zatim kako promovirati tijela za rodnu jednakost e, u e, ocjeni i nadzoru provedbe i napretka u stvari. Dakle, jako malo je bilo konkretnih stvari za provedbu tih politika. I onda na kraju kada sagledamo operativne programe, dakle s jedne strane u analizi imamo e, konstatacije nejednakosti u plaćama i tako dalje, ali u provedbi jako malo toga je realizirano. Napose kada uzmemo u obzir Europski fond za regionalni razvoj. Dakle, za Europski socijalni fond postoje neke stvari, jer tu postoje i specifični prioriteti, ali u Europskom fondu za regionalni razvoj nema skoro ništa. No, postoji tu velike razlike od zemlje do zemlje, no pozitivno je to što u svih ovih osam zemalja e, konstatiran je napredak e, u ovom razdoblju koje smo analizirali u usporedbi s prethodnim i većina zemalja razvila je konkretne alate kako bi se provelo uh, ove mjere. Na primjer, napravljena su tijela za koordinaciju koja nadziru provedbu operativnih programa i sporazuma o partnerstvu koja se bave prvenstveno mjerama za provedbu rodne jednakosti, izradili su smjernice i za upravljačka tijela i za korisnike projekata, a sve s ciljem da provedba bude što e, konkretnija. I u nekim slučajevima su radili na e, mjerama osještavanja i obukama. jer tu, je, tu su za cilj imali jačanje kapaciteta i sposobnosti, jer i to je potrebno Evo ovdje možete vidjeti alokacije u tih osam zemalja i vidimo kako izravne ili neizravne alokacije, kako su raspoređene. Kao što vidite imamo šest zemalja u kojima omjer financijskih alokacija je veći od e, europskog prosjeka. Dakle, europski prosjek je bio 55%, u Irskoj, Švedskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj, Italiji. Financijske alokacije koje mogu utjecati izravno ili neizravno na rodnu jednakost su znatno viši a u Poljskoj i u Rumunjskoj su ispod europskog prosjeka. Treba također i naglasiti da postoje neki dobri primjeri dobre prakse i u provedbi e, dotaciji fondova u Europskom fondu za regionalni razvoj. Dakle, malo je toga, ali se pokazuje da se može Eh, i unutar tog fonda, a ne samo u okviru ESF-a, eh, djelovati. Evo primjer. U Francuskoj promovirana je strukovna obuka u transportu i logistici, Uniji, Federacija transporta. Dakle, tu su radili određene obuke kako bi eh, se borili protiv rodnih predrasuda U Španjolskoj postoje brojni programi koji podržavaju startupove i žene poduzetnice i unutar privredne, privredne komore u cijeloj zemlji. U Švedskoj su radili na obučavanju šumarstvu kako bi se bavili pitanjem e, rodne jednakosti u Italiji su napravili rodni teritorijalni sporazum u kojem su uključeni brojni dionici na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi promovirali i poticali e, uključivanje žena u taj sektor. Što se tiče dionika i njihovog sudjelovanja, napravili smo analizu in, preko interneta, dobili smo 42 odgovora od e, nevladnih organizacija i tijela za rodnu jednakost i e, intervjuirali smo 23 e, dionika unutar ovih studija koje smo napravili. Dakle, oni dionici ukazuju na glavne glavne pozitivne i negativne aspekte e, ovih politika među jakim stranama naglašava se dakle dobra prav, dobar pravni temelj za provedbu e, rodne jednakosti, dakle članak 7. i sama činjenica što se rodna jednakost poboljšava u svim zemljama u provedbi E, kohezijskih politika. Dakle, ukazuje se na značaj razvoja specifičnih alata i smjernica. I također su dionici ukazali na to da eksante uvjetovanost e, za rodnu i eksante evaluacija e, u eksante osvištenosti je bila jako važna za jačanje osviještenosti i omogućavalo je dobro da se provode te politike, ne samo u ESF-u, već i u drugim fondovima. A glavne mane, evo ponavljam, e, počivaju u tome što postoji veliki jaz između programa i provedbe programa. U brojnim slučajevima rodna jednakost e, smatra još uvijek samo formalnim horizontalnim e, načelom, koje a ne suštinski aspekt europske e, politike. Dakle, ne postoji nikakva osviještenost e, oko toga da je rodna jednakost ključnog značaja za gospodarski rast. Ne samo za socijalne vrijednosti, kulturne vrijednosti, već za gospodarski rast. Dakle, brojne studije koje pokazuju da zemlje koje imaju veću rodnu jednakost u svim e, socijalnim gospodarskim aspektima bilježe veći gospodarski rast od drugih. Drugi problem je nedostatak osvještenosti i znanja. Dakle, jedan od velikih problema na koje ukazuju dionici jeste da e, upravna tijela, a i korisnici često ne znaju kako rješavati ta pitanja. Ne raspolažu znanjima i kompetencijama za tako što. Dakle, treba ih dodatno obučavati i još jedan problem jeste bio nedostatak e, političke predanosti ka, u smjeru rješavanja ovih problema. Zadnjih godina sve manje i manje. I to u svim političkim područjima. Evo, ovo ću preskočiti i preći na zaključke i izvučenim poukama. Dakle, Kakav sažetak možemo izvući iz ovoga svega? Kohezijska politika ima jako važnu ulogu, može biti od velikog značaja u smislu promocije rodne jednakosti u čitavom spektru e, političkih područja. Dakle, može se podržati izravne mjere za rodnu jednakost, ali isto tako može djelovati i kao primjer za rodnu jednakost. Dakle, tu imamo primjere onoga što se može napraviti i onda regionalne i nacionalne politike mogu posegnuti za tim iskustvima i razvijati vlastite politike. Međutim, tu su i problemi koje smo već vidjeli, dakle razlika između e, izjava i provedbe, nedostatak znanja, kompetencija, zatim problem e, u uključivanju ključnih tijela u borbu za rodnu jednakost i nedostatna politička volja. Što se tiče razdoblja nakon 2020. i dionici s kojima smo imali razgovore bili su dosta skeptični oko potencijala da novi program, da, da novo razdoblje zabilježi napredak spram do sadašnjeg. No, rekli su da barem nacrti nekih uredbi koji su, koje su, na kojima se radilo zadnjih godina, analizirali, analizirali su ih i primijetili su da se manje pozornost pridaje e, rodnoj jednakosti, i to ide paralelno uz manje pažnje koja se pridaje rodnoj jednakosti na, ne samo na europskoj, već i na nacionalnoj razini, tako da se boje da će se manje podržavati u sljedećem razdoblju rodna jednakost nego u dosadašnjem. Dakle, preporuke za kraj treba zadržati važnu, e, visoku razinu pozornosti e, rodnoj jednakosti i e, provedbi dvojnog pristupa. Dakle, nije dovoljno samo e, davati izjave, već izrađivati e, alate kako bi se poboljšala provedba e, tog pristupa. Dionici kažu da treba očuvati ciljeve za rodnu jednakost u svim fondovima za razdoblje nakon 2020. Treba trebalo bi izraditi obvezujuće rodne ciljeve, usvojiti alate za takozvane rodne kriterije, zadržati eksante uvjetovanosti, jer je to bilo nešto što je dobro funkcioniralo, osobito u zemljama koje nisu imale tradiciju rodne jednakosti, unaprijediti, poboljšati kapacitete svih dionika, izraditi dakle alat i smjernice i mehanizme koordinacije. Evo, dobar primjer je bio u Španjolskoj gdje su napravili mrežu e, politike rodne jednakosti u kohezijskom fondu, a to je bilo jako učinkovito u promoviranju pažnje, privuklo je veliku pažnju na rodnu jednakost i na regionalnoj i nacionalnoj razini Druge preporuke su da se zajamči učinkovito sudjelovanje tijela za rodne jednakosti i organizacijama koje se bave istim u svim etapama, programatskim e, etapama. Dakle, treba ih uključiti u rad, poboljšati nadzor i evaluaciju isto tako. Privoliti programe da, iz, da izrade e, relevantne pokazatelje, odnosno relevantna mjerila kako bi se moglo mjeriti što je ostvareno po pitanju rodne jednakosti. Onda veliki glavni problem jeste da e, se dođe do e, političke volje na nacionalnom i europskom nivou koja nedostaje. Eto, toliko od mene za sada. Nadam se da sam bio dovoljno jasna. E, sada sam spremna odgovoriti na vaša pitanja. Hvala na pozornosti. Hvala vam, gospođo Ludovici, na svim informacijama koje ste nam dali. D'une très Bili ste iznimno jasni i puno toga ste nam rekli i informirali ste nas e, E, o tome što je pred nama ako želimo e, ostvariti ciljeve nediskriminacije i uzeti u obzir e, spolne aspekte. Ovo dakle dolazi u najboljem mogućem trenutku pred nas, jer kao što sam rekao, već smo se uključili u brojne rasprave i primio sam na znanje vaš izraženi pesimizam na kraju vašeg nastupa, barem kada ste rekli da se bojite da će da se bojite da će se manje ili slabije uzeti u obzir e, rodni aspekt i nadam se da ćemo moći osporiti vaše navode koji su nažalost za sada e, opravdani, legitimni. No evo sada otvaram raspravu i predajem riječ kolegi Arimonu. Hvala dragi predsjedniče i opsežan materijal koji ste nam stavili na raspolaganje. Puno vam hvala na tome. Nisam uspio sve ovdje pročitati sada u detaljima, ali sam vrlo pažljivo slušao i mogu reći da ova rodna tematika nešto vrlo bitno i ne pojavljuje se nažalost uvijek na ekranu kad bi nam trebalo jer i onda se ne uključi uvijek u svaku stvar u kojom se bavimo, a to nije u redu. I stoga mislim da bi upravo ovo što smo čuli trebali sad jako uzeti u obzir ove rezultate studije. Na kraju sam čuo iz ovih zaključaka u prezentaciji da e, šta je sve dakle komisija učinila, ali da sve ono što je komisija učinila jednostavno ne odgovara našim očekivanjima. I možda mm, jednostavno na stranici 105 vaših zaključaka sam pročitao nešto što mislim da je dosta zanimljivo. I zato se i moje pitanje usmjerava upravo na to. Vi ste napisali na tom mjestu kako postoji sukob između e, apsolutne volje da se e, fondovi za strukturne investicije jednostavnije koriste i primjenjuju a i da se naravno pritom uzme više u obzir rodna dimenzija kod svake investicije, kod svakog planiranja. Da, naravno, da se simplificira posao sa fondom. E, to je jasno, to je opća želja. Ali pitanje je, ako se želi jako simplificirati, ako se na tome radi, onda vi kažete jednostavno se ne posvećuje dovoljno pažnje pitanju rodne dimenzije. I onda zato mislim da vas pitam šta bi se tu moglo više i bolje, kako bi mogli bolje postupati. I šta bismo morali u naše tekstove i u naš posao upisati i gdje šta konkretno napraviti, a da se rodna dimenzija više uzme u obzir. Znači, hvala. Evo, zamolit ću vas da odgovorite odmah na pitanje koje je postavio kolega kako bi rasprava bila malo življa. Izvolite, imate riječ. Eh, ja eh, this is an apparent Hvala, ovo je... Ovo izgleda kao kontradikcija, ali problem je što ne postoji dovoljno saznanja kako provoditi ova načela rodne e, dimenzije, dakle ravnopravnosti kada je riječ o svim fondovima. To nije tako teško, ima e, velik broj instrumenata koji su na raspolaganju, koji su razvijeni tijekom godina koji pomažu da se bolje razumije gdje se to treba djelovati i na koji način i kakve pokazatelje možemo iskoristiti, dakle koje kriterije, selekcijske postupke. Ova ideja da pojednostavljivanje znači izbacivanje, e, to je nešto što vam se može ovako učiniti, ali u stvarnosti nije tako. Ovo su sve pitanja koje su važna za pitanje rodne jednakosti. Na ovo se nije gledalo kao na nekakvo pitanje uopće i bilo bi šteta da se ovo sve izgubi, dakle ako je to dojam koji stječete kada čujete, dakle, da se govori o pojednostavljivanju. Merci beaucoup, Monika Vana. hvala, Monika Vana. Uh, thank Hvala vam, gospodine predsjedniče. Veliko hvala autorima, gospođu Ludovići, koja nam je predstavila ovu doista izvrsnu studiju, jako je informativna i mi smo se kao zeleni jako bili zainteresirali za ovu studiju još tijekom prošlog saziva i drago nam je što danas ona ovdje. Ovaj odbor bi trebao jako ozbiljno e, shvatiti preporuke koje proizlaze iz ove studije. Pred nama su zadaci. Ugradnja rodnih politika bi trebalo biti nešto što dolazi prirodno, što se već nalazi u svim strategijama i programima Europske unije. Vidimo da se ova studija pokazuje da se u fazi programiranja to nalazi tu, dakle u daljnim raspravama. Međutim, kada je riječ o provedbi, onda toga nema. Naročito kada govorimo o RDF-u i o SF-u imamo probleme, ali tu imamo i potencijal. Dakle, RDF je problematičan i zato smo mi iz Kluba Zelenih željeli ovu studiju, željeli smo vidjeti kako stoje stvari. Naročito, dakle, u ovim područjima gdje nije jednostavno odmah uočiti kako stoje stvari. I zadaća je komisije da sada izradi prijedlog. Novi povjerenik treba dati konkretne prijedloge, dakle kako zajamčiti provedbu novog ugrađivanja dakle, rodnih politika u sve politike, pa tako i u kohezijsku politiku. Kohezijska politika je jedan od, jedan od najvažnijih instrumenata ulaganja u Europi. Jedan dakle od najvažnijih alata za provedbu ovih politika. Stoga je ona izuzetno važna. Vi ste već spomenuli dakle dva stupa mogućnosti, dakle ciljano djelovanje i horizontalni ciljevi. Još mnogo toga treba učiniti. To ste vi poručili. A i moje iskustvo je da stručnjaci s kojima ste evo i vi razgovarali kažu da može doći i do posljedica, dakle da se krene na, sa nazadovanjem i tamo gdje smo uspjeli postići neke dobre rezultate. I ova studija bi doista, bi, bi nas trebala potaknuti, trebala bi potaknuti ovaj odbor da jako ozbiljno shvati ovo pitanje i da dođe do značajnog poboljšavanja situacije, naročito kada je riječ o provedbi, dakle u regijama, u gradovima i kako ispuniti dakle ciljeve u gender mainstreaminga. Jedan od problema na koji smo ukazali tijekom pregovora o CPR-u, a izgubili smo taj dio, jest bilo poboljšanje prikupljanja podataka, dakle vezano uz rodnu dimenziju. To nedostaje. Ja sam već postavila to pitanje u odboru koji se bavi ženskim pravima, potom e, u komunikaciji sa institutom AIGE. Oni su toga svjesni i ovaj odbor bi trebao raditi zajedno sa odborom FAM, dakle na tome da se prikupe ovi podaci vezani uz stanje, dakle ove rodne dimenzije u kohezijskoj politici. Ukoliko nemamo tako prikupljene podatke, onda je daleko složenije osmisliti instrumente i prijedloge koji bi trebali poboljšati situaciju. Vi ste već iznijeli neke preporuke i ne želim ih sada ponavljati, ali smatram da su najvažnije ove jasne smjernice za provedbu, dakle, rodnih politika u sve politike EU-a, potom definicija nacionalnih, regionalnih rodnih strategija, povezivanje, dakle, ovih strategija, to ste spomenuli i eksante kriteriji. I mi kao odbor bismo trebali jako ozbiljno shvatiti ove preporuke, poraditi na njima, te povećati pritisak na Europsku komisiju koja bi trebala predložiti neke konkretne prijedloge o tome kako vrlo brzo poboljšati situaciju. Euh, euh, Hvala vam, Izabel Benjamin. Hvala vam, gospodine predsjedniče. I hvala vam na izlaganju. Europska unija treba zajamčiti jednaka prava svim građanima. Dakle, riječ je o pristupu, dakle, zdravstvenim uslugama, obrazovanju, a tu su i mogućnosti koje proizlaze iz pristupa tržištu rada. I zato je dobro da se pozabavimo jednakošću i ugradnjom rodne dimenzije u sve naše politike. Imam jedno pitanje. Pitanje koje se tiče poduzetnica. Govorili ste o broju žena dakle, koje su aktivne u privatnom sektoru, koje se bave poduzetništvom. Govorili ste o ograničenjima kada je riječ o zajmovima i slično. Govorili ste o teškoćama dakle, s kojima se te žene susreću kada je riječ o pokretanju vlastitog poduzeća. Koliko je njihova situacija teža u odnosu na muškarce koji se nalaze u istoj socioekonomskoj situaciji, dakle muškaraca koji su sa, koji primjerice imaju jednako obrazovanje. Dakle, koja je to konkretna razlika između muškaraca i žena u trenutku kada oni žele primjerice osnovati poduzeće? Izvolite, gospođo Ludovići. Nemam eh, sada podatke, ali EIGE, europsko tijelo dakle, za jednakost spolova, oni su tijelo s kojim surađujemo. Oni su se fokusirali na žensko poduzetništvo. ha imamo brojne studije koje pokazuju da kada je riječ o ženama da imaju problema sa pristupom e, kredita, nemaju odgovarajuće mreža. Znamo da su mreže izuzetno važne kada želite pokrenuti posao. I pokreću, dakle stvaraju tvrtke u određenim sektorima. Dakle, tu vidite svojevrsnu segregaciju. A potom su tu i svi problemi vezani uz eh, odnos dakle, privatnog i poslovnog života. Teško je dakle tu pronaći ravnotežu. Međutim, studija pokazuje, a imam na umu jednu studiju OECD-a, Način na koji žene pokreću e, poslovanje je drugačiji od onoga kod muškaraca. E, više se fokusiraju na srednjoročne i dugoročne e, dakle, mogućnosti i razvoj umjesto na kratkoročne. One su svjesnije rizika u poslovanju, nadopunjuju, možemo tako reći, muške tvrtke i one su dobra potpora ekonomskoj strukturi. Kada govorimo o razvoju manje za razvijenim zemljama, kada govorimo o mikrokreditu, onda su uglavnom ta sredstva usmjerena dakle, ka ženama. Žene su te koje su okrenute ka budućim naraštajima. One su također više uključene u društveno poduzetništvo, u pružanje socijalnih usluga. I u novoj literaturi možete pronaći dakle, i ocjenu, dakle pozitivnu ocjenu ženskog sudjelovanja u poduzetništvu. Ona dakle donose novi pristup u dakle, ulaganju u poslovnom svijetu stvaraju različitost, e, što smatram da je izuzetno važno. I u toj studiji možete pronaći neke podatke. Stefan Hvala, Stefan Bižu. I onda kolegica. Merci. Hvala predsjedniče, hvala i vama gospođo na ovoj e, doista zanimljivoj studiji. Moram reći da uz klub zastupnika Renew vaše zadnje riječi nismo čuli kao preporuku, već kao uzbunu, uzbunu na to da razlike postoje danas i da na to da vi ukazujete na to da je situacija fragilna i da bi mogla e, biti sve gora narednih godina. Dakle, ta uzbuna nas poziva da radimo na jednakosti spolova. Iza toga svega jeste i fundamentalno pitanje jednakosti mogućnosti, a u vašoj studiji smo vidjeli da postoje razlike i to je nešto što e, se vidi u brojnim područjima, a te razlike su još više zabrinjavajuće kada se pojave u jednakosti mogućnosti. Kada je ona ugrožena, ta jednakost, onda je to nešto što jača našu, naše, našu zahtjevnost, našu kolektivnu odgovornost e, da djelujemo na koheziji. A kako bismo bili učinkovitiji, kako biste nam pomogli u tome, ja vas molim, e, jer mi vjerujemo u pozitivnu kontaminaciju, dakle kada smo zajedno i kada udružimo ono najbolje jednih i drugih, e, možemo promijeniti stvari. Dakle, možete li nam reći da, da li u vašoj studiji bilo trenutaka kada ste analizirali situaciju u jednoj ili drugoj zemlji, da ste vidjeli, e, da ste bili zadivljeni, da ste si rekli, wow, pa upravo to trebamo proslijediti i podijeliti sa svim europskim zemljama. Dakle, što je to što vas je pozitivno iznadilo i što je to što, za što mislite da je onaj primjer koji treba slijediti? Hvala. Evo, možete odgovoriti na pitanje. Uh, yes, uh, well, there alert because there is a low... Dakle, to zato što postoji manja pažnja kao usmjerena ka ovom pitanju, naročito u kontekstu velikih kriza, fokusiralo se na neke druge probleme i pitanje rodne jednakosti je postalo manje relevantno. I to je također trošenje resursa. Imajte na umu da su žene obrazovanije od muškaraca. Dakle, investiramo u njihovo obrazovanje i potom ne koristimo njihove vještine ako one nam nisu uključene u poslovne aktivnosti, istraživanja i tako dalje. Što se tiče dobrih praksi. Ovdje u studiji možete naći neke dobre primjere. Neke sami navela. Dakle, rodna jednakost u sektorima koji se inače ne bave tim pitanjem, primjerice šumarstvo ili sektor prometa. stvaranje tijela koji se bave rodnom jednakošću, koji koordiniraju i nadziru što je ono što se događa u korištenju operativnih e, fondova. To je korisno zato što oni mogu ocijeniti što funkcionira, a što ne i onda mogu provoditi mjere koje mogu poboljšati situaciju, jer to, je to obuka, tehnička pomoć, instrumenti, već sam rekla da je na raspolaganju jako velik broj instrumenata instrumenta koji se mogu iskoristiti. Problem je što često na nacionalnoj, lokalnoj e, razini ne postoji dovoljno svijesti o tome što bi se moglo učiniti kada je riječ o ovoj dimenziji u kohezijskoj politici. I tu se mora poboljšati situacija, moraju se poboljšati instrumenti, dakle pružiti pomoć kako bi se ovo sve provodilo. Ali ne možemo smatrati da je ovo gotovo i tu prestati investirati. Treba se nastaviti ulagati. Švedska studija je pokazala, tamošnji stručnjaci su pokazali da i u toj zemlji, dakle, gdje je jako razvijen, dakle, ovaj pristup, da je i tamo potrebno stalno dijeliti saznanja, dakle, baviti se obukom, dakle uključiti e, voditelje projekta i tako dalje, naročito u RDF-u. Morate nastaviti investirati. Ne znam jesam odgovorila na vaše pitanje. Hvala lijepa. Aleksandra Giz. Hvala lijepa. Ja ću danas na njemačkom. Dakle, prvo hvala puno na prezentaciji ove vrlo zanimljive studije. Ali da kažem odmah na početku, čovjek stječe dojam da se prvo govori o nekim općenitim zadaćama, a onda konkretno o ravnopravnosti rodova. Međutim, nije mi jasno, ovdje se govori recimo o poticajnim sredstvima za poticaj koji se daju ili muškarcima ili ženama, ali nema ništa neutralno. Jer vidite, kad se izgrađuje infrastruktura, a hvala da ste o tome govorili, onda nije isto da li se gradi recimo cesta ili se gradi recimo prač, tračnice za prugu. Onda se recimo pitanje e, kroz šta i gdje prolazi ta cesta, da li tu usput će biti, koliko ima naselja, kakva je stanovnička struktura, koliko će trebati vrtića, žene i muškarci sasvim drugčije na to o tome razmišljaju. A sad mene recimo zanima nešto u mojoj regiji u Njemačkoj, bivše istočne Njemačke koje, s koje ljudi jednostavno odlaze ali šta se događa? Tu odlaze mladi ljudi, dobro, visoko educirani ljudi, pogotovo žene, a ostaju starci. I sad me zanima da li postoji nešto u vašoj studiji što bi nam dalo ideju ili dalo instrumente u ruke kojima bi poduzeli nešto da pomognemo toj regiji da ne odlaze mlade žene koje su visoko obrazovane. I da li se je zamječeno da i u drugim ruralnim sredinama ima sličnih e, situacija gdje stanovništvo napušta te regije. Su li tamo upravo mlade žene te koje odlaze? Mislim da vrlo jasno ovdje već ste rekli koji su službeni kriteriji koji su zadržani u našoj uredbi koja postoji, koji moraju biti naravno jasno propisani, šta čeg se moramo pridržavati. Međutim, mi smo vidjeli da na mnogim mjestima postoji znanje čak i svijest o svemu tome, ali jednostavno se ne provedbi, provodi e, uredba o tome. Mislim da će to u nove komisiji, zato zadužena povjerenica morat riješiti, puno više učini da se stvari provode. Da jednostavno ono znanje, onaj know-how koji postoji, dođe do pravih mjesta, do ljudi koji e, rukovode, koji određuju, koji menedžeriraju a možda će recimo i različite mreže mogu pojačati, kao što smo to vidjeli još pred španjolskom primjeru, da bi se recimo te mreže uvezali nevladine organizacije i ostali predstavnici civilnog društva. Jer ono što nama treba je sigurno jači monitoring i zatim da znamo, da analiza, da znamo prvo kamo sredstva iz poticaja odlaze i kako se ona troše. Mislim da je upravo tužno ako mi promašimo ovu šansu koju imamo za jednu intenzivne gospodarski rast, a ujedno održiv gospodarski rast. Naravno, održiv u smislu da ne povećavamo klimatsku ugroženost i ne povećavamo CO2 emisije. A s druge strane mi znamo da se naše gospodarstvo jako mijenja u okviru digitalizacije kao i cijela tržište. E sad, taj razvoj, ako nađemo i ako uspijemo provesti i sve te mjere da postignemo jedan gospodarski rast uz rodno izbalansiranu situaciju, mislim da će to biti veća šansa za sve, pogotovo za ostale regije. Hvala vam, Roza D'Amato. Eh, ringrazio Hvala izvjestiteljici na ovoj studiji. Imam dva pitanja. Na brzinu sam pročitala i anekse istekla sam dojam da je upotreba SF-a možda najizvjesnija zato što govorimo o situaciji u kojoj žena dakle, traži, traži posao i potom ga treba i zadržati. A istovremeno se bavi domom, bavi se obitelji, bavi se djecom i starim roditeljima. To bi možda bilo lakše, moglo lakše uspjeti u zemljama u kojima postoji organizirano dakle i vrijeme koje djeca mogu provesti u školi. Primjerice imamo situacije da škole zatvaraju svoje vrata u vrijeme ručka. Pa se pitam je li možda bolje za ovu problematiku koristiti Europski socijalni fond. I potom Također bih htjela vidjeti ove podatke podijeljene po spolovima, zato što moramo vidjeti jasnu situaciju, dakle, koja je to radna mjesta, evropska kohezijska politika tu pomogla da se stvore, koje su to socijalni, odnosno društveni slojevi koji su u to uključeni. Ja se zalažem za borbu protiv siromaštva. Smatram da je u tom smislu važan ovaj pristup eh, tržištu rada žena. Potom velika razlika u primanjima između muškaraca i žena, to je doista sada bjelodano i evo na području cijele Europske unije. Zanima me koliko, odnosno što kohezijska politika tu može učiniti. Well, yes, uh, Da. Europski socijalni fond eh, je lakše dostupan Drugim riječima, može se lakše doći do sredstava iz njega za rodnu dimenziju, rodnu politiku. Jer tu imamo jako puno stvari koje se odnose upravo na individualne ljude i predviđeni su mnogi programi koji su baš najprikladniji za pitanje rodne dimenzije. Ali i u Fondu za ruralni razvoj isto mislim da je jako bitno recimo da se iz njega uzmu sredstva za podršku znanstvenom istraživanju a tu bi onda bilo vrlo korisno da se tu podržava i jača informatičko-komunikacijske tehnologije kod razvoja različitih mreža, jer e, i pogotovo u transportu. Jer vidite, žene puno više koriste javni prevoz od muškaraca i na drugi način od muškaraca. Prema tome, onima treba izravni pristup transportu, njima treba sigurnost i mislim da su sad ta politička područja vrlo bitna za rodnu politiku i za rodnu ravnopravnost. Što se tiče ravnoteže privatnog i profesionalnog života i to je jedno jako važno pitanje za žene, ali ne samo za žene, nego i za muškarce. Jer napokon i za sve ljude koji se brinu za obitelj, za djecu, za starije u familiji i ne možemo samo reći da se moramo pobrinuti sad za bolje strukture. Ne, problem je recimo sve, sve ostalo, primjerice, kad počinju raditi, koliko mogu biti fleksibilni, koliko dugo traje radno vrijeme i zatim kako mogu doći do različitih usluga izvan radnog vremena. Znači to se treba podesiti. Vi ste govorili o ruralnim područjima, mi smo jasno u našoj studiji razmišljali i proučavali recimo tu promjenu, e, demografske promjene i o tome ko odlazi i vidite, recimo starije pučanstvo koje ostaje u različitim napuštenim ili ruralnim područjima koje mlade napuštaju su mahom žene jer muškarci kraće žive. Ali prema tome onda imamo kompletno lažnu demografsku sliku, tamo imamo same žene, ali to je stvarno starije pučanstvo. I prema tome, da, mi ne možemo samo govoriti onda o rodne ravnopravnosti, nego moramo vrlo specifično gledati e, o kojem je rodne ravnopravnosti riječ, jer ako tamo ima pretežito žensko stanovništvo, ali starije, najstarije dobi, opet nije točno. E, mislim, ne odgovara onom što želimo postići. Dakle, ne možete e, univerzalno rješavati stvari, nego morate uzeti povećalo, da ne kažem bolje očale, da vidite e, sve ove specifičnosti i kod statističkih podataka koji ne govore. Hvala lijepo. Evo, ja se moram ispričati, ja sam prekasno stigao, pa nisam stigao, čuo uvod. Međutim, donekle sam pratio ovu raspravu sad koja se vodila. I ne želim ovdje razvodnjavati tu problematiku i raspravu koju vodimo. Međutim, moramo razmisliti još šta nam treba od indikatora i e, svega onog što je potrebno da se odrede precizni kriteriji za uredbu. Jer vidite, a moramo biti što je moguće općeniti a da bismo napokon i došli do nekih propisa kojima ćemo smanjiti administraciju. Jer to je najveći problem danas kod javnih nadmetanja, kod javne nabave, kod svakog natječaja. I stoga mislim da nismo mi nadležni za to da gledamo što se događa sve kod rodne politike. To se mora događati u regijama na terenu. Mi smo to, recimo, Monika Vaner je to vrlo lijepo rekla, mi smo to uspjeli napisati kao onaj glavni nadređeni cilj i da mi želimo, dakle, kao želimo da, i mi smo uspjeli da to upišemo u opću odredbu, odnosno u uredbu na kojoj radimo i da se zna šta je glavni cilj. Ali ostale stvari trebamo na terenu razraditi. Ja uopće ne znam da li u kojoj mjeri smo mi nadležni koje možemo mi tu o tome odlučivati i određivati. Mislim da ono što smo do sad napravili već bio maksimum koje možemo u parlamentu dobiti većinu. Ali to je samo Europski parlament gledajte, nemojte misliti da su zemlje članice odmah spremne sve te prijedloge koji dolaze iz naših progresivnih umova i srdaca da su odmah lude da to sve prihvate i realiziraju. Ja sam to primijetio najbolje kod ovih pregovora koje vodimo, vidim koliko je teško se tu pomaknuti milimetar naprijed, to je baš kod onih tema koje su u parlamentu jako važne, kao što je ponajviše i posebno prvo pitanje rodne ravnopravnosti. Tako da mislim da sa rezultatima takve studije ne možemo ostati samo u parlamentu, nego to moramo odnijeti u regije na teren. Kako bi oni tamo bili toga svjesniji. Jer ponavljam, nije nam dovoljno da mi u europskim institucijama dođemo na neku ideju, čak se i dogovorimo. Nije dosta, mi moramo ići na terenu regije. Tamo se stvari događaju, tamo se raspisuju natječaji. Tamo se to mora ući u mozgove ljudi koji se u regijama bave time i donose političke i gospodarske odluke i snose za to odgovornost. U socijalnom fondu je to uspjevalo. I tamo se uspjelo postići da i regionalni fond i regionalni programi svi sadrže uvijek jako rodnu dimenziju. Ali mi ne možemo iz Brisela sve oktroirati i nametati. I jer, eh, oni u regijama to jednostavno neće prihvatiti tako. Mi moramo početi u regijama na terenu, zatim u odboru regija. Možda bi mogli kontaktirati regionalne parlamente i potaknuti ih da oni o tome vode raspravu kako bi se to u njihovoj regiji, na njihovom terenu postalo dio svakodnevnice, saživjelo i ljudi to imali na umu šta god drugo radili a ne da mi ovdje donosimo naše odluke, naše stajališta, naše pozicije i to namećemo. Neće proći. Stoga moramo više raditi na našoj komunikaciji, da sve ovo što stoji u toj studiji, sve ti zaključci i rezultati, doista dođu do izražaja na terenu u implementaciji. Hvala. Konstans. hvala, hvala ti Konstans. Hvala ti što si podsjetila ova načela na kojima počiva stvarnost i vjerujem da će da, da ni Europskom parlamentu nisu promakle njegove odgovornosti glede tih e, pitanja. Naime, e, za vrijeme zadnjih pregovora Europski parlament borio se za eksante uvjetovanosti i isto tako kao što se i Europski parlament borio za načela partnerstva. I danas Europski parlament se i dalje boji, bori za što bolje poštovanje tih načela. No istina je, a vaša studija to i pokazuje, da postoji disparitet između država članica i regija. Dakle, danas od buduće povjerenice očekujemo da favorizira provedbu tih načela. to je možda spomenuto u jednom od e, izlaganja, no buduća povjerenica će se isto tako baviti i reformama, a moja vizija je progresivna vizija reformi. Ja ne mislim da se tu radi o pukoj provedbi strukturnih e, reformi e, gospodarske prirode i vjerojatno će ovisiti o smislu koji ćemo dati tim reformama, odnosno koje će komisija dati reformama i shodno tome treba ćemo uključiti i aspekt poštovanja rodnih prava. Vi ste rekli nešto jako zanimljivo o jako velikom e, potencijalu podrške rodnih pitanja u sektoru kohezije i o svem onome što treba još napraviti u okviru Federa sve to razumijemo i imamo pune ruke posla po tom pitanju. No za kraj, evo, imam jedno pitanje gdje se ističe paradoks. Vi naime kažete da postoji određena briga i sve u svemu možda i buduće nazadovanje glede, glede jednakosti muškarca i žena u regijama i državama, no imamo dojam da je to nešto upravo paradoksalno što se više uzima u obzir i što je više uključeno u raspravu na javnoj sceni. Evo ja sam u Europskom parlamentu već e, određeni broj godina i dosta se malo prije desetak više godina razgovaralo o rodnoj jednakosti, a rodnoj ravnopravnosti. A danas je to tema i to e, valjana tema u svim državama i svim regijama. Dakle, vjerojatno neosporno postoje poteškoće u provedbi i mi ćemo biti doista pažljivi po tom pitanju i e, svjesni smo svojih odgovornosti. Zahvaljujem vam na vašoj studiji, zahvaljujem i kolegama na bogatoj raspravi koju smo imali, a sada ćemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala.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 gospođo generalna direktorica Eurostata, hvala vam što ste došli. Prije nekoliko tjedana godišnje izvješće o regijama je objavljeno od strane Eurostata. To je izvješće koje smo s velikom pozornošću svi analizirali i činilo mi se da je pravi trenutak eh, da naš odbor čuje vaše mišljenje, tako da vam želim dobrodošlicu i zahvaljujem što ste se odazvali na poziv. Statistika je, kao što znamo, svi od temeljnog značaja za ocjenu, procjenu e, učinka djelovanja u regijama i, državama. Eurostat i obnaša svoju ulogu prikupljanja, analize, objavljivanja statističkih podataka za Europsku uniju te nacionalnih i regionalnih i podregionalnih eh, podataka. Što se tiče regionalnog eh, aspekta, te statistike se rade, podsjećam planove, temeljem nomenklature na tri razine. Dakle, eh, to se zove NUTS, E, ta nomenklatura usvojena je 2003. a nedavno smo e, validirali ažuriranu verziju. S godinama Eurostat proširio i precizirao e, svoju statističku analizu kako je pokrio teritorijalnu analizu, a na, i ne temelji se samo e, na broju stanovnika. Dakle, sada se bavi i prikupljanjem statistika o e, urbanim, obalnim, otočnim, planinskim i pograničnim područjima, te statističke informacije od velikog značaja za sve nas i te informacije potkrepljuju dakle izvješća o e, socijalno-ekonomskoj i teritorijalnoj koheziji za koje je Europska komisija zadužena da izradi sve tri godine, a mi očekujemo objavljivanje te studije 2020. Dakle, gospođo Koceva, pozvali smo vas kako biste nam predstavili rad svoje službe i način na koji taj rad može doprinijeti ostvarenju naših politika, no istovremeno tu ste i da biste predstavili i e, ukupnu analizu, statističku analizu iz 2019. I moram reći da, kao i svake godine, ja sam pogledao tu studiju i kao i svake godine dobijem precizniju viziju naše Europske unije, ali i političke i statističke informacije. Jer kada pogledamo, na primjer, statistike o digitalnom jazu, o zdravstvenim pitanjima, to su jako, jako važne informacije i putem statistika isto tako možemo i uvidjeti i analizirati stvarnu kartografiju regionalnih fraktura i teritorijalne probleme, a naš odbor upravo ima za cilj da smanji, da radi na smanjenju sveukupnih e, fraktura koje postoje u našem društvu. Dakle, prije nego što otvorimo raspravu, vama dajem riječ na 15-20 minuta, onda će zastupnici e, početi e, onda ćemo otvoriti raspravu za naše zastupnike. Ja ću na engleskom, naravno. Eurostat uglavnom i radi i funkcionira na engleskom, jer mi radimo usporedive statističke preglede za cijeli svijet, ne samo za Europu, jasno. Hvala vam na pozivu, za mene je ovo velika čast što ste mi dali priliku da pred vama održimo i kratku prezentaciju. Jer, eh, znate, kao što ja ja shvaćam statistiku, onda znamo da je naša misija potpuno nekompletna, nije dovršena, ako se ne koristi ono što radimo, naime statistički pregledi. Zato je jako bitno da vam sada mogu prezentirati ono što mi radimo i da vam kratko govorimo svim e, zapravo uslugama glede podataka koje vam mi stavljamo na raspolaganje, kako izgleda e, naše godišnje izvješće za ovu godinu, i da vam kažemo kako ćete lakše doći do podataka i naći ih kod nas u našim bazama podataka za sve moguće vaše potrebe. Inače, ja uživala sam u onoj prethodnoj vašoj raspravi, pogotovo kad ste na kraju govorili kako ćete u sve područja uključiti recimo rodnu dimenziju i onda sam se ja osjećala jako kao kod kuće kad ste raspravljali o tome. Ali da idemo sad odmah s našom prezentacijom koja je pripremio naš Eurostatov tim. Vidite, Imate jako puno linkova, poveznica unutar te prezentacije, što znači to vam je na raspolaganju i možete kasnije i sami još, ako imate dodatnih pitanja, možete se nama obratiti, a možete i sami još puno toga vidjeti. Dakle, da odmah na početku kažem, od svih podataka vi, koje vi dobivate i koje koristite, vidite gore u zaglavlju Eurostat, naš logo. Ali ono što je bitno, da što trebate znati o Eurostatu, Europskom uredu za statistiku da e, Eurostat ima dvije zapravo da kažemo svoja temelja i dva stupa. Jedan je u Europskoj komisiji gdje vrlo usko surađujemo sa različitim glavnim upravama, posebno ono za regije, a drugi je e, zapravo Eh, jedan stup koji se vezuje za u nacionalne urede sa statistikom. Mi ne možemo sami raditi ni djelovati. Kako ćemo doći do podataka? Kako ćemo, recimo, moramo s njima surađivati, pogotovo kad, recimo, prikupljamo podatke sa terena iz nacionalnih država, kad provodimo ankete i ostalo, da dođemo do raznih podataka. Prema tome, naša druga, da kažemo, stup našeg Eurostata je upravo ta suradnja sa nacionalnim uredima statistiku. I mi imamo otprilike u, da vidite recimo, u, svim nacionalnim zemljama članicama imamo dakle e, suradnike i mogućnost da surađujemo s njihovim statističkim uredima i to se svodi recimo 50 tisuća zapravo različitih naših suradnika e, koji rade i za nas, osim za svoju nacionalnu ustanovu. A ovdje vidite e, zašto se sve koriste naši statistički pregledi i podaci za sve, sva politike koje je Evropske unije. Da počnemo recimo prvo od kohezijske politike. Evo to je ono kad ja objašnjavam djeci što ja radim kad nisam doma. Ja im govorim da recimo mi prikupljamo podatke na temelju kojih pogotovo recimo kad imamo podatke o tome koliki je prihod u regijama po glavi, koliki je BDP i sve ostalo recimo ili kad govorimo o različitim disparitetima u plaćanju. E, onda, im, onda im objašnjavamo recimo zašto se svi podaci koriste i onda se na taj način može zaključiti koje su najmanje razvijene regije u Europi naravno, one koje imaju manje od e, 75% od prosjeka Evropske unije, naravno. I to je onaj, da kažemo, bio zapravo i polazište kako je na temelju kojeg se i određivali programi za kohezijsku politiku u prošlom financijskom razdoblju od 2014. do 2020. Na temelju naših podataka o tome kome najviše treba financijske i druge pomoći. A zatim smo i druge indikatore naravno uzeli u obzir koji su onda Ehm, recimo kao što vidite za kohezijsku politiku je bilo jasno mm, kompletan ehm, indikatori za mjerenje ukupnog ekonomskog učinka, ne samo znači podaci o BDP-u. I, međutim, podaci, zahtjevi za podacima se mijenjaju jer se i sve ostalo mijenja i gospodarstvo i sve. Primjerice za urbane teme ili ruralni razvoj ili za europski stup socijalnih prava i za sve ono što se sada postaje sve bitnijima povezane su te politike, tu su različiti podaci jako potrebni i sve važni. Onda da se recimo održivi razvoj i UN-ova agenda do 2030. održivi ciljevi održivog razvoja, to su jako važne teme, važan okvir u kojem e, djeluje Eurostat i prikuplja podatke i recimo tu utvrđuje gdje se Europska unija nalazi u odnosu na recimo ostvarenje tih zacrtanih ciljeva do 2030. Upravo na temelju tih naših uradaka se može pratiti naša realizacija i dokle smo došli. I onda naravno i regionalni razvoj kao što je vrlo bitno. To specifično možemo unutar svake naše djelatnosti otkriti. Ali evo, vi ste sami rekli da se sve regionalne statistike e, svode, dakle, temelje na onoj prvoj definiciji šta su opće regije, a zatim imamo onu čuvenu klasifikacijsku oznaku NUC ili kako se zna izgovarati NAC, ali to je dakle statistička nomenklatura za teritorijalne jedinice. I evo ću vam recimo na svom sljedećem slajdu primjere za to. Kako ta klasifikacija izgleda. Ona je vrlo stabilna i ona dijeli de facto regije na tri razine. Prve razine to su NAC ili NUC 1, najveće regije, druge su malo manje, treće su najmanje. A to se naravno određuje prema kriteriju koliko imaju stanovnika. Primjerice NUC 1 imaju 3 do 7 milijuna ljudi u toj regiji, naravno. Neke države poput Estonije, Latvije, E, Moldove, Cipra, Luksemburga, oni imaju samo jednu regiju, to je jasno kad pogledate u, uvjetima Evropske unije gledano. NUC2 su regije između 800 tisuća i 3 milijuna ljudi, a NUC3 od 150 tisuća stanovnika do 800 tisuća stanovnika. Ne morate zapamtiti te brojke, dovoljno je da znate da su regije u statističkom pregledu vrlo, dakle njihova podjela ide prema broju stanovnika. Zatim, šta je još bitno znati kod te klasifikacije kad analizirate podatke koje prikupljamo? Te regije odgovaraju i administrativnim regijama unutar nacionalnih eh, granica i to počinjemo od NUCA 3, idemo do većih razina dodajete još administrativnih cjelina i to je jako bitno jer na taj način nemate samo kriterij broja stanovnika, nego imate i nešto što vas vezuje sa upravnim sustavom, administriranjem. A još nešto bitno, jer smo u vezi s tim dobili puno pitanja. Kako je kako često se mogu te regije mijenjati, klasifikacija regija? ne mogu se mijenjati češće nego na tri godine. Dakle, nakon tri godine, svake tri godine mi zapravo gledamo i pitamo zemlje članice da li su one nešto promijenile u svoje administrativnoj strukturi i podjeli na administrativne jedinice ili regije, kako hoćete, komitate županije, oblasti ili ostalo, s obzirom na recimo promjene broja stanovništva ili neke druge promjene i onda uzimamo u obzir dakle ono što nam e, zemlja članica dojavi u svom izvješću i ažuriramo i našu verziju klasifikacije regija. Trenutno je na snazi verzija iz 2016. Što to znači? To znači da smo krajem 2016. dovršili popis tih regija koje smo imali i onda su zemlje imale jednu godinu da to prilagode tome sve. To je našoj klasifikaciji. I onda počinju izvještavati za godinu poslije. Što znači da za klasifikaciju NUCA iz 2016. podaci koji se odnose na tu klasifikaciju su počeli stizati tek 2018. za 2017. A ova knjižica koju vidite koja je objavljena kao baza podataka za sve što ima veze s regijama u Eurostatu je već e, utemeljena na toj klasifikaciji. Naravno, nemojte očekivati nikakve tu revolucionarne promjene, uglavnom je tijekom godina e, podjela na administrativne cijeline kao i na regije bila vrlo stabilna. Prošli slajd se odnosio na regije koje su bile vrlo blizu administrativne strukture države, ali stvari se mijenjaju, kao što ste i sami rekli i zbog često ne samo nužnosti života, ali iz političkih prioriteta se znaju promijeniti granice regija. Primjerice, gradovi. Sve više ljudi živi u gradovima. Prema tome, to je vrlo bitna urbana agenda. Kako, ka, I šta je onda bitno? Da dobijemo regionalne podatke za gradove, da definiramo šta su gradovi, da vidimo tko su ljudi koji dolaze svaki dan na posao u gradove. A zato moramo jasno znati ko je ostaje u gradu, šta je ono srž grada, ali i ko dolazi u grad preko dana, kako izgleda to. I to je onda funkcionalna gradska urbana, urbano područje, kako mi to zovemo. i ako dodate broj stanovnika grada i ove koje dolaze na posao, onda dobivate tu funkcionalnu urbanu područje. A zatim ako o tome dodate i one okružne administrativno područje, dobijete ono šire metropolitansko područje grada, kako mi to zovemo. Da vam dam primjer, grad Milano recimo. Dakle, grad Milano ima 1.300.000 milijun tisuća stanovnika ali ako dodate sve one koji dolaze na posao svaki dan u Milano, imate 5 milijuna ljudi. A ako nećete želiti e, to, nego tražite još administrativna područja oko grada koji dolaze u Milano na posao, onda imate recimo oko 4 milijuna, malo manje nego ukupno ovih, jer neki dolaze iz onih koje nisu nužno administrativno ne graniče sa Milanom. Dakle, šire metropolitansko područje Milana je preko 4 milijuna ljudi. A to je vrlo bitno jer o tome ovise i investicije i razvoj infrastrukture i svih ostalih javnih ulaganja. I prema tome, recimo, ta urbana struktura postaje sve važnija za nas. Zatim, ruralna područja, tu imamo definicije koje se ponovno zasnivaju na gustoći stanovništva i onda ono što mi zovemo zapravo rešetka za populacijske rešetke, ali eh, mi uglavnom na taj način pokušavamo slijediti, pratiti kako e, stoji, kako izgleda opustošivanje tih ruralnih područja gdje imamo uopće stanovništva i da zamijenimo onog klasične naše dosadašnje statističke e, kriterije po kojima smo recimo regije određivali jer oni više ne mogu se primijeniti s obzirom na te promijenjene okolnosti. I to je nekoliko stvari one pozadine naše, ali da sad idemo zapravo na ono što mi konkretno radimo. Ovo je kao neka vrst, da kažemo, ne baš priručnika, ali manje više kao jedan meni za vas doista da vidite kakve se podatke od nas možete dobiti i što možemo za vas učiniti. Dakle, naša glavna publikacija je godišnje, e, zapravo godišnje statistički pregled za Evropsku uniju, zatim onaj recimo pregled koji se radi i onda imamo godišnjak regionalnih statistika. I ne znam da li mi možete vjerovati, ali ovaj godišnji prikaz regionalnih statistika je najtraženija naša publikacija. Postoje ogromno zanimanje za regije, jer to je ljudima bitno i važno je za politike. Ali možda i zato upravo što regionalna dimenzija postoji u svim tim statističkim pregledima, onda je teško ići po raznim E, web dijelovima i raznim web stranicama da prikupite dovoljno informacija o regijama, pa je onda jako bitan ovaj godišnji naš godišnja publikacija u kojoj imate sve na jednom mjestu, ne morate se po hrpi stranica, web stranica maltretirati. Naravno, to možete digitalno je prikazano i možete naravno to pretraživati i downloadirati kako hoćete. Ovo je struktura same publikacije, imate regionalne podatke. Sa svih ovih područja vidite, ovdje je navedeno 12 područja, vrlo široko, od evropskih politika do poljoprivrede, preko transporta, turizma i svega ostalog. Ali ono što je bitno, da je e, povijesna razina na kojoj su e, na temelju koje su objavljivani podaci je bila nuc dva razina. I to su, odatle je poteklo sa te razine regija. A zatim smo svake godine još dodatno se posebno e, koncentrirali na dvije teme koje su se svake godine mijenjale. Ove godine su dve dodatne teme. Jedna su evropski gradovi, a druga je regionalne i socijalne ekonomski razvoj. Vrlo široke teme. Osobno ne mislim da su to baš dobre teme jer su preširoke. Međutim, glavna ideja koja se iza toga skrivala je bila da vidimo ove razlike i varijacije u, u, regijama i kako se one povećavaju vremenom. Šta se sve dogodilo zadnjih godina. Već smo prije govorili o tome kolike su promjene u ruralnom razvoju i opće promjena demografskog e, dakle stanovništva, starije žene, mladi odlaze i tako dalje. Ali ovi trendovi se jako mijenjaju, pogotovo sa velikim uvećanjem gradova i zbog toga smo tu htjeli dati svima poticaj za daljnje razmišljanje kako, to, kako se mijenjalo, kud to ide, tako da oni koji donose političke odluke mogu malo više o tom razmišljati i probati naći način da to malo zaustavite loš razvoj za regije. Zatim, možete naći elektroničke karte ovdje u našem prikazu, to je sve naravno online. Dakle, možete onda vidjeti na tim kartama sve e, zanimljive stvari. Jer karte su, mape su inače vrlo bitne za svaki statistički godišnjak i pregled, jer pričaju puno toga mogu podnijeti. Ovdje vidite razinu količina e, količine škola po regijama, ali vidite ove različite boje. Sjećate se recimo da je jedan od ciljeva Evropske strategije do 2020. bila da se poveća da se poveća E, jednostavna razina educiranosti. A ovdje u plavom vidite one koji su došli do cilja da im imaju manje od 10% e, stanovništva koje nema adekvatno obrazovanje. Brzo možete vidjeti na evropskoj razini gdje se još e, treba poraditi i gdje je lošija situacija. Ali čak i unutar jedne zemlje možete imati različite boje, što znači da i unutar jedne zemlje možete imati unutar raznih regija razne situacije. Primjerice u Mađarskoj možemo vidjeti najveće razlike gdje imate recimo sve boje koje postoje, dakle sve varijate ili Bugarsku, gdje isto vidite da je oko E, prestolnice, u samoj prestolnici su postignuti ciljevi glede bolje edukacije, ali unutar ruralnih sredina nimalo. Zatim, vidite, tri primjera iste prirode. Ovdje je riječ o rastu brutonacionalnog e, proizvoda. Ovdje vidite ponovno diljem Europe koje su države koje imaju najvišu razinu BDP-a, to su one u plavom i one zemlje koje zaostaju sa BDP-om vidite u drugim bojama. Preko roza do ljubičastog. I vidite recimo u jednoj zemlji, da ponovno vidite unutar jedne zemlje kako se razlikuje recimo BDP u gradovima od ruralnih sredina ili da se sve koncentrira čak u prestolnici, pogotovo u Slovačkoj, tamo je sve u Bratislavi, oko Bratislave ništa nema. A zatim vidite i druge razvoje Dakle, predstavnice su uvijek centri e, gospodarskog razvoja, ali onda imate u tim zemljama, ali isto tako imate i zemlje koje su policentrične prirode, e, primjerice Njemačka, Italija, gdje nije sve koncentrirano na glavne gradove. I tu imamo sasvim drugčije ekonomske politike koje su bile na dijelu. E, zadnja karta, ovakva interaktivna u mapi je na njoj vidite koje su zemlje i regije koje su postigle ciljeve e, glede stope zaposlenja do 2020. prema strategiji EU za 2020. kolike su stope zaposlenja, bila je cilj da bude 75% zaposlenih i tu se točno vidi ko je gdje došao s tim realizacijom, ostvarenjem tog cilja. Ali vidite, Imamo isto tako i interaktivne karte gdje se vidi i stopa nezaposlenosti, dakle indirektno obrnuta stvar. I kao recimo kod školovanja da se vidi otprilike koliko studenta, koliko srednjeg, koliko ih ima samo s osnovnom školom i tako dalje. A na kraju da iskoristim priliku, ovo je možda zadnji slajd Evo, ovo sam htjela ostaviti za kraj. Da ostanemo kod ostalih naših komunikacijskih instrumenata. Uz e, statistički godišnji publikaciju, ako želite i dodatne proizvode kojima mogu biti od koristi, onda odite na e, web stranicu Eurostata i tamo imate posebnu stranicu za regije i gradove i čak i ako idete preko tražilice Google na Eurostatove regije i gradove, opet ćete doći na naš homepage gradova i regija, gdje ćete naći jako puno različitih naših baza podataka, pregleda i ostalih servisa koji su vam na raspolaganju. Za mene Mislim je, ovo, to je moje osobno mišljenje. Evo, mislim da su ovo e, najljepše i najbolje stvari koje možete koristiti, ono što se zove moja regija. I to je, dakle, to su podaci koje možete preko iPhonea recimo, e, downloadati. I to vam je jako dobro. Vi naravno izaberete onu regiju koja vam je trenutno interesantna u poslu ili vašu regiju. I automatski ćete dobiti recimo e, uvijek usporedbu, da možete izabrati svoju regiju i onda možete u svemu što radite i kojim god podatke gledate, može vam se onda ako ste uzeli, odredili svoju regiju, e, će vam se izbaciti usporedba u odnosu s bilo kojih podataka koje gledate statističkih u odnosu na vašu regiju. I onda ćete na taj način imati stalno pri ruci jedan dobar omjer i to vam je dobro, jer kad ste na putu ili kad govorite recimo o bilo gdje u javnosti ili o vašoj izbornoj jedinici ili kad se kod kuće pripremate neke govore i nešto, vi preko svog iPhona imate mogućnost da izaberete u toj aplikaciji vašu regiju i nakon toga dobivate uvijek komparativne podatke vaše regije u odnosu na bilo šta drugo. A zatim, to je i malo drugačije prezentirano u smislu da smo se prije u našim servisima fokusirali uvijek na jednu regiju koju smo onda uspoređivali s ostatkom svijeta. A ovdje imate sve regije. I vama je bitno ne da se odaberete jednu regiju po kojoj ćete ići gore dolje s podacima, nego se odlučite za jedan kriterij, za jedan indikator, uzmete jedan pokazatelj. I onda kad se odlučite za jedan pokazatelj, onda će vam se on prikazati linearno u svim regijama evropskim, a možete i u globalnom usporedbi to vidjeti, komparacije. I onda ćete vidjeti, dakle, prema jednom pokazatelju kako je to bilo koje uzmete, kako izgleda bilo koje regije svijeta. I to je dosta zapravo dobro za svaku komparativnu analizu. A ovdje ne vidite na slajdu, ali dolje na onom grafu vidite, imate timeline takozvani, dakle vrijeme i onda vidite zapravo dinamički prikaz evolucije tih indikatora kroz vrijeme i u prošlosti, pa iz toga možemo naravno eventualno imati neke prognoze za budućnost, što je također vrlo bitno za, vašu, za vaš posao. Treći proizvod je statistički atlas i to je jedan vrlo jasan naslov jer Atlas je naravno e, zbirka različitih zemljevida, različitih karti. Dakle, ovaj atlas zapravo je zbirka svih onih e, karti, mapa, zemljevida koje mi koristimo. I tu onda možete odabrati sve ono što vas zanima prema specifičnim indikatorima ili nekoj tipologiji. Vrlo jednostavno elektronički to skinete i downloadirate i koristite u svom poslu. Šta smo pokušali nedavno učiniti, zadnjih zapravo dvije do tri godine, pokušali smo olakšati e, korištenje naših informacija našim korisnicima. imali smo puno pritužbi, naime, do sada, koje smo u cijelosti uzeli obzir, shvatili ozbiljno. Rekli su nam da za ljude koji ne rade sa statističkim podacima svakog dana je to vrlo teško raditi, to je vrlo profesionalno što smo imali, pa smo onda u zadnje vrijeme jako puno odradili na tome da simplificiramo zapravo pristup našim podacima, da ljudi mogu puno lakše koristiti sve ono što mi napravimo. A vidite, imate i na našoj web stranici i takav jedan e, instrukcije, naputke na nekoliko minuta koje vam daju, dakle, smjernice gdje ćete i kako šta naći na našim web stranicama. A osim toga, smo mi uvijek spremni i za tradicionalni način da vam stojimo na raspolaganju i damo još dodatnu informaciju. A osim toga objavljujemo i takozvane newslettere, naše biltene sa svim novitetima koje vas upućuju na sve što je novo što imamo. Prije dva tjedna smo upravo pokrenuli i ovaj naš e, servis za regionalne biltene. Mi smo počeli s time u tjednu odbora, to je bilo početkom listopada kada i pokušavamo tim biltenima stalno obavijestiti naše korisnike koji je najnoviji razvoj, koje su naše najnovije usluge i ukazati im gdje će naći e, najnovije statističke preglede ili zemljevide ili mape. A isto tako imamo e, možete se dakle abonirati na našoj web stranici da vam redovno dobijevate taj bilten koji donosi sve najnovije informacije. A zatim socijalni mediji, to su vrlo važne, te socijalne mreže, jer tu mladi ljudi najčešće traže sve podatke. A shvatili smo i Mislim, uglavnom mi to sve objavljamo na engleskom, to je jasno. Ali onda se to može jednostavno prevesti na svih 24 jezika. Stoga imamo i partnerski odnos sa europskim eh, predstavništvima u svim zemljama članicama, jer oni su onda jako, oni brzo to mogu prevesti na nacionalne jezike te prikaze i to je jednostavno. Ali mi smo, jer mi smo otkrili da ako želite zaista doprijeti do ljudi, najbolje kad koristite njihov materinji jezik. I zato smo i sklopili ta partnerstva sa evropskom e, delegacijama diljem zemalja članica da nam oni to prevedu jer to su uglavnom jednostavne kratke formulacije na socijalnim medijima i brzo se radi. Zatim imamo institucionalnu pomoć vam pružamo u Eurostatu. Vi možete poslati samo jedan mail, obratiti nam se i onda vam se mi osobno javljamo i stojimo na raspolaganju. Osim toga imamo i ured u Briselu, ne samo u Luksemburgu, gdje je naša centrala i pokušavamo doista i tu uskočiti ako treba ad hoc dati e, ne samo podatke nego i neku analizu ako, to zatrebate. Evo, tu imate i linkove na sve proizvode, one koje sam vam, naše servise koje sam spomenula. A na kraju da kažem nešto o pogledu u budućnost, šta će biti u budućnosti. Jasno, regionalni statistički pregledi će bivati sve važnije. gdje su sad tu naši najveći izazovi gdje računamo da ćemo dobiti i vašu potporu. Ako želite ući dublje u neke male područja osim toga želite recimo da tu vidite sve prema sastavu rodnom ili nekom drugim nekim kriterijima, vi onda možete prikupljati podatke na klasičan način da uzimate velike uzorke i tako dalje na terenu, što je naravno skupa metoda. Međutim, mi smo vrlo sretni da nam moderne tehnologije pružaju alternativu, a ta alternativa se zove geokoordinate i vi znate, imamo geokoordinate za gradove, a ono što mi pokušamo učiniti za u statistici da imamo geokordiranje za sve recimo zgrade i za svaku jedinicu gdje neko živi. To je vrlo važno jer ako imate te geokoordinate vi možete definirati sve što hoćete, odakle želite prikupiti podatke. Možete onda definirati recimo neku podunavsku regiju ili bilo koju drugu. E, to je recimo vrlo bitno kad je potrebna intervencija za humanitarnu pomoć, ali i za različite druge politike. I to je dakle ona naša velika ambicija za idućih pet godina. Da budemo u stanju dati puno, puno detaljnije regionalne statističke prikaze i podatke koristeći ove nove tehnologije da dođemo. Imamo naravno i cenzus, dakle popis stanovništva koji će se 2021. provesti u svim zemljama članicama u Europske unije i to će biti, ja mislim, jedna od najvećih operacija statističkih koje smo mi opće proveli i nadamo se da ćemo na tim geoprostornim e, koordinatama i podacima do kojih ćemo do tada doći, što ćemo izgraditi te mreže, da ćemo onda to lakše i provesti, taj cenzus. recimo, naravno mi surađujemo ne samo sa nacionalnim uredima za statistiku, nego i sa svim ostalim uredima u nacionalnim zemljama članicama kao što su recimo katastarski uredi ili uredi za urbanističke planove i prostorno planiranje, jer oni se upravo koriste sa ovim geospatialstvom, dakle geoprostornim e, mrežama i koordinatama koje nama trebaju za naš budući rad. Ali vidite, ovo je vrlo dinamičan posao koji mi radimo i kontinuirano se moramo sklađivati sa svim promjenama koje su na dijelu, a pritom i uzimati u obzir sve ono što ljudi, dakle naši korisnici od nas trebaju i što nam sugeriraju. Hvala vam, hvala gospođo Koceva na našem eh, doista pedagoškom eh, izlaganju. Sada ćemo otvoriti raspravu i predajem riječ kolegi Mori Pekarinju. Thank you very much, uh, Madam Director General. Actually, you... hvala direktorice Koceva. Evo i vi me potičete da koristim vlastiti materinji jezik, a to je finski. Dakle, govorit ću na finskom, ako dopustite predsjedniče, o par riječi. Dakle, još jednom hvala na doista jako zanimljivom izlaganju. Doista ste jasno predstavili statistički sustav, kako je izgrađen i isto koje informacije stavljaju na raspolaganje. No, htio bih konkretnije čuti da li predstavljate e, informacije koje odgovaraju na vremenski razvoj, e, razvoj regija, na primjer, po vremenskim e, periodima. Dakle, postoje jako zanimljive statističke informacije koji se odnose na dati trenutak u vremenu. No, da li vi prikazujete vremenski razvoj koji ilustrira upravo razvoj određene regije ili uspjeha kohezijskih politika? Da li, na primjer, vremenski prikazujete razvoj NAC3? Gospodo Koceva, evo možete se pitati zašto nam trebaju ti prikaz vremenskog razvoja NUCA 3. U biti mi nastavimo sagledati regionalni razvoj unutar Europske unije i kada to radimo, vidimo da postoje neke situacije u kojima je, su cijele zemlje u jednoj te istoj NUC regiji. No ipak ako sagledamo BND u središtu i ako se to usporedi sa prosječnim regionalnim razvojem u Europi, onda vidimo da NUC 3 regije koje su izvan centra, izvan središta zemlje, oni su nominalno ostale stabilne. Čak se smanjuju u nekim slučajevima. Dakle, evo, pitanje je da li prikazujete taj vremenski razvoj što bi omogućilo detaljniji uvid u situaciju i razvoj i korištenje sredstava iz regionalnih e, fondova. Jer suprotno ne možemo znati koliko je to bilo učinkovito. <laughs> Evo upravo razgovaramo s predsjednikom o tome kako, kako da odgovaram. Dakle, da li pitanje po pitanje ili drugačije. Evo, odgovorit ću sada. Dakle, najljepša hvala na ovom pitanju. Postoje dvije stvari koje bih htjela opisati koje se tiču vašeg pitanja. Dakle, to je ovo prvo, tiče se vremenskog prikaza i problem e, ovakvog objavljivanja je što ne možemo napraviti trodimenzionalni prikaz jer ne možemo u 3D to prikazivati i zato prelazimo na digitalne alate gdje se može to e, prikazati uz vremenski razvoj. Da, raspolažemo s tim takvim pokazateljima, ali sve ovisi naravno o, kojim pokazateljima i o kojoj razini detalja. Sve to ovisi dakle e, a što se tiče ekonomskih e, indikatora kojima spominjete, to je, to je, to u NUC 3, a u, u NUC 2, pardon, a u NUC 3, pa kako reći, to je, to je naš sljedeći cilj jer moram priznati da ne raspolažemo sa svim pokazateljima tako analiziranim u NUTS 3. No što se tiče tog vremenskog prikaza, u svakom slučaju to imamo u okviru NUTS 3, NUC 2. I dovoljno da uđete u baz podataka Eurostata, da dođete do njih. Druga stvar, dakle u jednom trenutku rekli ste da li imamo E, da li raspolažemo s indikatorima koji se tiču e, procjene uspješnosti određenih politika, to je jako važna stvar. O tome je bilo riječi u prethodnom, e, prethodnoj raspravi. Dakle, koji su to pokazatelji koje možemo razviti, a za koje možemo reći da oni analiziraju i mjere utjecaj ili napredak nečeg. To je rasprava koju vodimo i s Europskim revizorskim sudom a znam da imate evo sutra jednog e, gosta iz Europskog revizorskog suda, dakle kako mjeriti performans. Mi prikupljamo podatke, ali trebalo bi imati solidnu raspravu o stručnjacima, o procjeni, ocjeni kohezijskih politika. Mi smo mogli sudjelovati u tome, ali kao statističari mi ne možemo donositi odluke o tome na što se usmjeriti u tom E, nadzoru i, i što, je, što je glavno, koja je korelacija između određenih intervencija i posljedica koje možemo vidjeti. Dakle, naravno da možemo obaviti zadatak e, i biti proaktivni, raspravljati sa stručnjacima, sektorskim stručnjacima i vidjeti što treba mjeriti i onda biti od koristi e, u tom postupku odluke o tome što treba mjeriti. Dakle, Evo, to nisam u svom izlaganju rekla, ali Eurostat ima za sigurno e, ulogu i u tome. A ovo je upravo pravi trenutak e, prije nego što počne sljedeći VFO i sljedeća kohezijska politika, jer moramo i mi početi organizirati i prilagođavati svoju, e, svoj stroj prije nego što počnemo prikupljati podatke koje ćemo staviti u određeni format koji će vama omogućiti da napravite procjenu učinka. u potpunosti ste u pravu. Naime, početkom poslje podneva e, imat ćemo e, sutra ćemo dakle se, sutra ćemo imati ovdje e, članicu Europskog revizorskog suda. Danas sam upravo razgovarao s njom o kriterijima koje treba koristiti za evaluaciju učinkovitosti regionalnih politika i to je prava tema, doista važna tema, ali treba biti jako baziv i oprezan eh, kada se na tome radi. A sada predajem riječ kolegi Alessandru Panci. Hvala, dobar dan i hvala naše gošći na izvrsnom izlaganju. To je zasigurno instrument koji nam je potreban ovdje u parlamentu. Evo Milano je grad iz kojeg ja, e, živim kojeg ja dolazim, u kojem živim i jasno ste prikazali ono što se događa između urbanog područja i šireg gradskog područja. Situacija je doista složena. Moje pitanje je sljedeće. U teritorijalnoj distribuciji koja postoji, dakle, obalna područja, urbana područja, postoji znak jednakosti, to radi komisija, parlament i Eurostat. Uopće se ne vodi računa o vertikalnosti brdsko-planinskih područja. Ja sam ovdje novi, možda ste vi u prethodnim sazivima već o tome raspravljali, ali ja dolazim iz brdsko-planinskog područja, te mi je ova tema doista bliska. Zašto se ne vodi računa, dakle ove vertikalnosti, u Italiji imamo, neko, imamo tri, dakle, e, općine koje e, su dakle specifična brdsko-planinska područja zbog njihovih teritorijalnih karakteristika i ne može ih se usporediti sa ruralnim područjima. To je nemoguće zbog njihovih teritorijalnih karakteristika koje je moguće primjerice usporediti sa e, područjima kao što su primjerice neki dijelovi teritorija u Francuskoj ili pak e, na određena područja u Njemačkoj. Dakle, riječ je o sasvim drugim teritorijalnim dakle, karakteristikama. Pa me zanima, dakle, da li će se tu stvari nešto više razraditi, hoće li se povesti računa ovim e, geološkim, dakle, karakteristikama kod analize podataka. Istina je da Italija obuhvaća, dakle, čitav ovaj e, alpski luk, ali postoje druge zemlje kao poput Austrije koja se također nalazi u Alpama. Imamo primjerice statistike koje se tiču i Švicarske, dakle planinsko područje, imate i Francuske Alpe, Pireneje i druge slične dakle, područje, pa me zanima hoće li u idućem programskom razdoblju biti moguće povesti računa o ruralnim područjima, da, ali koji se razlikuju od nizinskih ruralnih područja. Thank you very much for hvala na pitanju. Baš mi je drago što sam eto, slučajnim e, izborom e, izabrala Milano. No evo, naravno ja nisam stručan koji može cijeniti političku prirodu i reći da li takve brdsko-planinske regije trebaju biti posebnim predmetom e, politika i intervencija i koja je korelacija s regionalnim politikama. No evo, ja statistički mogu doista odgovoriti jer ovo je odličan primjer koji potvrđuje zašto e, trebamo se baciti na geokodiranje i statistiku putem geokodiranja. Jer Povijesno govoreći, statistika je donekle ovisila o mogućnosti prikupljanja podataka. I prikupljanje podataka ovisi o upravnim strukturama. Dakle, donekle, evo, kad formiramo regije, a evo, povijesno gledano imamo e, klasifikaciju NUCA, dakle uvijek započnemo od upravnih e, jedinica koje mogu prikupljati podatke, dakle bilo općine ili okruzi ili još veće država pa Europska unija. Dakle, uvijek smo slijedili tu upravnu strukturu jer nismo imali druge mogućnosti da prikupljamo podatke. Ali ako budemo imali geokodiranje, onda će to za nas statističare biti lakše grupirati podatke i postavljati granice gdje hoćemo i kako hoćemo, tehnički govoreći. Dakle, i to je cilj kojem stremimo Dakle, htjeli bismo doći do te, tog bogatstva, obilja podataka i fleksibilnosti kako bismo naknadno mogli odlučiti imajući na umu neku politiku ili ciljeve e, da vidimo kakve podatke trebamo i možemo staviti na raspolaganje. Dakle, kada budemo imali popis stanovništva i osnovne karakteristike o stanovništvu, dakle, takve detaljne informacije kroz geokodiranje, evo možemo, dakle sad geokodiranjem možemo, možemo spodijeliti na primjer, evo Italiju na <laughs> onakve kriterije i dijelove kakve želimo. Dakle, evo to bi naša bila profesionalna ambicija da damo dakle na raspolaganje podatke tako raznovrsne. Hvala najpša, Andrej Novakov. Hvala predsjedniče. Gospođo Koceva, dopustite najprije da vam čestitam na izlaganju i dosadašnjem radu. Moram reći da sam doista zadivljen, a govoreći to moram i priznati da predavanja o statisti, i statistike na sveučilištu nisu bila moja omiljena predavanja, no i usprkos tome moram priznati da ste izradili jako kvalitetan dokument. I za početak našeg razgovora imam jako jednostavno pitanje. Da li možemo dobiti evo, godišnji dokument o the yearbook, dakle, e, u bilo kojem vidu, dakle, u elektroničkom vidu ili ne? Evo, odmah da vam odgovorim, evo, odgovor je da, e, donijeli smo određeni broj primjeraka, ali možda ne dovoljno. U svakom slučaju, digitalnim putem vam možemo dostaviti. Sjajno. Evo, Dakle, nastavljam. Živimo u vremenima kada su informacije najdragocjenija vrijednost, u, na daleko najdragocjenija e, vrijednost. Dakle, u vrijeme kada vijesti padaju poput kiše svakodnevno, treba nam nešto što je utemeljeno na znanosti, na što se možemo osloniti kako bismo donosili valjane odluke. Dakle, vaša odluka da budete aktivni na društvenim medijama poput Facebooka i Twittera – koristeći prostu statistiku, brojke, ilustracije koje može svatko razumjeti. Moram reći da je to sjajna inicijativa, nemam drugih riječi kojima bih to mogao e, opisati. Dakle, nastavite samo u tom smjeru. No, Evo i par riječi o tome kako bismo suradnju između vas, Eurostata i nas, e, Europskog parlamenta mogli razviti. Bilo bi dobro da dobivamo od vas redovito informacije kako bismo se pripremali za rasprave i dokumente koje stavljate na raspolaganje i kada budemo radili na budućim eh, izvješćima. Dakle, vi ste jedna od najvećih agencija za statistiku na svijetu i mislim da bismo trebali iskoristiti to i osobito u odboru za regionalni razvoj. Mi sa statistikama radimo svakodnevno, regije, obitelji, eh, NUC, E, poslovni subjekti, škole i tako dalje. Dakle, kohezijska politika je nešto što prožima svačiji život. Dakle, mislim da bismo trebali naći bolji način da razvijemo suradnju između vaše i naše institucije. A s ravnateljem poput vas mislim da možemo dobro i brzo djelovati. Dakle, hvala još jednom najljepša. Da, dopustite da se nadovežem. Andrej Novakovi u potpunosti u pravu i upravo iz tog razloga smo danas ih htjeli imati ovaj susret. Istina je da bismo trebali maksimalno pojačati suradnju između našeg odbora Regi i Eurostata, jer iako statistike ne, ne govore sve, ipak puno toga mogu reći o našoj regionalnoj politici i mali je broj politika u stvarnosti koje su do te mjere izravno povezane uz statistike. Jer naime naša politika počiva na kategorijama regija koje su same vezane uz statističke podatke, a podaci koje vi proizvodite i njihov razvoj mogu imati veliki utjecaj na dotacije i čitav niz stvari koje se tiču samog, same srži regionalnih politika. Dakle, podaci koje vi prikupljate i proizvodite imaju konkretne posljedice i upravo zato je očito da je Eurostat jako važan partner za Europski parlament e, i napose za naš odbor regiji i vi ste jedna od prvih e, agencija sa kojima se susrećemo ovdje u ovom našem novom sazivu. A sada vama predajem riječ. Hvala. Hvala najljepša. Hvala gospodine Novakov. Dopustite još jednom da kažem da... Evo, ja sam svoje izlaganje fokusirao na ono što, je, što možemo za vas učiniti, ali uloga Eurostata u suradnji s drugim partnerima u borbi, na primjer, protiv e, lažnih vijesti je nešto do čega je meni jako stalo i to smo počeli i temeljimo svoj rad na nekoliko pretpostavki. Dakle, najprije trebamo imati partnere, a naša uloga jeste staviti na raspolaganje podatke svim onima koji se bave, na primjer, provjerom činjenica, medijima, eurozastupnicima – svim onima koji mogu posegnuti za tim podacima kao referentnim podacima e, u svom kontaktu i sa vanjskim svijetom. Mi smo to započeli tijekom europske izborne kampanje, uspostavili smo e, suradnju sa nekolicinom e, službi za provjeru istintosti podataka i u 24 sata smo mogli e, odgovoriti na njihova pitanja i pomoći im e, pomoći u održavanju europskih e, izbora. Zatim, prije par mjeseci uspostavili smo posebnu suradnju s vašim istraživačkim odjelom i pada na pamet da bismo to trebali, tu suradnju trebali proširiti sa eh, odjelom za komunikaciju Europskog parlamenta. Jer evo kada gledamo tweetove i podatke jedni drugih, eh, to je jedno, ali bilo bi dobro da se izravno komunicira s vašim odjelom za medije i doista smo uvjereni da ne možemo uzeti zdravo za gotovo to da će ljudi otići na mrežnu stranicu Eurostata i tamo tražiti podatke koje im trebaju. Ne, mi moramo biti proaktivni, to moramo imati svoju ulogu. Evo mogu vam ispričati jednu šalu, možete to smatrati mojim osobnim snom. Naime, ja doista puno putujem i statistik, u svijetu statistika imamo brojne međunarodne susrete. I evo kad razgovaram s taksistima i kad se vratim u Europu i pita me taksista što radite, kažem radim za Eurostat. A onda oni odmah kažu o da, vaši vlakovi stalno e, kasne, jer oni, oni misle da kad kažem Eurostat, e, misle da govorim Eurostar. E, I kažem da je moj san da kada sjednem u taksi i kažem za Eurostat, e, da mi taksist kaže da, kako da ne. Evo, jučer sam e, pogledao jednu vijest e, na Facebooku ili Twitteru o rodnoj jednakosti i razliku, razlici u plaćama i pogledao sam vašu stranicu da provjerim te informacije. Dakle, evo, to bi bio moj san da budemo to referentno mjesto za podatke u Europi, a kako bi se to ostvarilo moramo svakodnevno ulagati veliki trud u to i sa zadovoljstvom sam spremna razgovarati o tome kako unaprijediti naš rad, jer imamo zajedničku misiju, za naša zajednička misija je demokracija i način da je podržavamo. Dakle, najljepša hvala još jednom na pitanju. Merci beaucoup, notre collègue hvala sada, kolega Buda ima riječ. Eh, hvala vam. Ja se nadovezujem na ono što su rekli kolege vezano uz važnost podataka važnost podataka koje nam vi možete dostaviti. Bez vaših podataka bi za nas e, bilo jako teško provoditi kohezijsku politiku i to upravo zato što govorimo o važnosti takve politike u kontekstu razvoja Europske unije. Gospođo direktorice, ja dolazim iz Rumunjske. Mi često tamo raspravljamo sa studentima, zamijetili smo da se više Rumunja rađa u inozemstvu, dakle prisutan je ovaj trend odlaska e, mladih e, u ostale krajeve, više od 4 milijuna Rumunja živi izvan granica Rumunjske. Vratimo se međutim kohezijskoj politici. Pogledajmo u kojoj je mjeri ona učinkovita. Možda bismo trebali udvostručiti poduzete mjere jer izgleda da je ono što smo do poduzeli nedovoljno. Trebamo zadržati e, naše mlade u mjestima gdje su rođeni. Treba zato stvoriti odgovarajuća radna mjesta. E, radna mjesta trebaju biti dobro plaćena jer u suprotnom e, mladi odlaze. Evo, nažalost, kao što sam rekao, bilježimo i kod nas taj fenomen i u drugim zemljama na istoku Europe imamo mlade koji studiraju, naporno studiraju i nakon završetka studija oni jednostavno odlaze u inozemstvo, a zemljama ostaju problemi kao što su nedostatak radne snage i sl. Kod nas se velik broj programa ne može realizirati zato što nemamo kvalificiranu radnu snagu. Bavite li se problemom odljeva mozgova? voditelji računa o tom fenomenu. Mi smo se bavili idejom da izradimo mišljenje na vlastitu inicijativu vezano uz taj fenomen. Zanima nas također kakva je situacija tu vezana uz rodnu ravnopravnost. Vidimo da velik broj žena napušta ruralne krajeve, odlazi u inozemstvo. To znači da kod nas e, u obiteljima, evo recimo, djeca ostaju sama. Zanima nas, promišljamo o tome kako će izgledati naša budućnost, kako će se naše društvo razvijati. Dakle, htjeli bismo bolje upoznati sve ove fenomene. Vlada bi tu trebala promišljati kako prilagoditi politike da bi one bile učinkovite. Učinkoviti trebaju biti i europski fondovi. Moramo sagledati kako nam politike, europske dakle, politike mogu pomoći da zadržimo mlade u svojoj zemlji. Na taj način ćemo moći dati svoj doprinos, bolji doprinos razvoju Europske unije. Hvala vam. Ovo je još jedno zanimljivo e, pitanje, ali veliki izazov. Ono što znam iz e, svog iskustva, jer sam bila e, šefica statističkog ureda u svojoj zemlji, Podučavala sam na sveučilištu, bavila sam se istraživanjima. Migracije su velik izazov. Teško je tu dobiti točne brojke koristeći samo nacionalne resurse. Ukoliko pređete na regionalnu razinu, onda situacija je još i teža. Tu se bilježi dakle, još veći ovaj posljednični efekt tih migracija. Dakle, to je još jedan izazov, dakle, ovoj klasičnoj statistici. A kada to kažem, mislim da se onda takvi podaci koriste samo na nacionalnoj razini. Ali sada kad govorite o ovom pokretu ljudi, kako biste dobili potpuniju sliku, morate razmjenjivati podatke i to sa zemljama u koje većinom vaši sugrađani odlaze, primjerice Baltičke zemlje, Rumunjska, Bugarska i tako dalje. Pitanje dijaspore i tako dalje. to otvara nove načine upravljanja statističkim podacima. Primjerice to obuhvaća razmjenu informacija između nacionalnih statističkih ureda. Teško je tu postići napredak zato što se mora voditi, povesti računa o pitanjima povjerljivosti podataka, privatnosti. Međutim, nekada je dovoljno samo razmijeniti ukupne brojeve ili primjerice sastav po obrazovanju ili po spolu, već to bi pomoglo da se dobije jedan detaljniji, ispravni pregled situacije na terenu. Ali slažem se, potrebni su ovakvi podaci. Radimo sa državama članicama, te znam E, situaciju sa rumunjskim nacionalnim uredom. Ići ću uskoro u Bukurešt. Oni bi htjeli pokrenuti e, novi projekt, dakle kako kvalitetno mjeriti migratorne tokove i to radimo u suradnji sa Europskom unijom i Svjetskom bankom i htjeli bismo uključiti i druge zemlje dakle, koje se suočavaju sa ovim fenomenom, kao što ste rekli, zemlje Istočne Europe. Mogli bismo tu evo, postići određeni napredak, ali to nije lako ukoliko ne razmjenjujete e, podatke. Tako govorimo o razmjeni poreznih podataka. Bavili ste se tim problematikama i ovdje u parlamentu. Statistika je tu nešto izvan radara, ali mi se bavimo sa istim ovim teškoćama. Mi također moramo razmjenjivati podatke sa drugim zemljama kako bismo dobili pravu sliku stvari kada govorimo o ovom fenomenu migracija. Hvala vam na ovom preciznom odgovoru. Nina Skeklas, izvolite. Hvala. Hvala vam na izlaganju, bilo je jako zanimljivo. Imam jedno konkretno pitanje nije riječ o prikupljenju podataka, već o njihovom kasnijem korištenju. Andrej Novakov je dobro istaknuo. Vi imate jednu od najvećih agencija za prikupljanje podataka, a osobno imam osjećaj da se ova agencija koristi djelomično. To je kao da imate jako sofisticirani kompjuter, a da s njime pribijate čavle. Primjerice, vidim kad kad jako jednostavne prikaze podataka. I on primjerice vezano uz BDP i smatram da bi tu situacija mogla biti bolja, dakle nekakve procjene do s vaše strane slično. Smatrate li da postoji tu neka alternativa vezana uz BDP koji bi nam pokazivao dakle porast prosperiteta uzeti u obzir neke druge aspekte u odnosu na BDP? Postoji li plan da se pređe sa pokazatelja BDP-a na neki drugi pokazatelj ili ćete se držati tog podatka dok ne dobijete neke druge političke smjernice ili podržavate dakle ideje da se pređe na neke druge pokazatelje umjesto BDP-a i što bi trebalo u to ulaziti. Evo hvala još jedno zanimljivo pitanje. Eurostat ima velik broj podataka na raspolaganju i oni se moraju iskoristiti koliko želite imati potpunu sliku stvari, onda je prava umjetnost uspjeti pronaći informacije koje će vam prikazati cjelokupnu sliku. U tom smislu bismo htjeli stimulirati korištenje naših podataka u svrhu istraživanja, dakle na mikro razini, dakle htjeli bismo pružiti nove dinamičke instrumente gdje možete povesti računa o različitim aspektima i iskoristiti dakle objektivno te podatke. Što se tiče pitanja vezanog uz BDP, već sada BDP nije jedini pokazatelj za ocjenu europskih evropskih politika. To je početna točka, jedan od kriterija prihvatljivosti. Ali kada pređete u fazu provedbe programa, onda imate čitav niz pokazatelja koji se koriste primjerice socijalni indikatori poput zaposlenosti, razine obrazovanja i tako dalje. Dakle, ne koristi se samo BDP. To bi mogao biti moj odgovor na vaše pitanje. Potom e, vezano uz oblik kohezijske politike u budućnosti. bi li se o tome trebalo raspravljati ovdje ili zajedno sa vijećem i komisijom. Ja uvijek e, potičem da se u ove rasprave uključi i Eurostat, da mi možemo E, reći što je ono što možemo izmjeriti, što je ono što ne možemo izmjeriti. Kako poboljšati BDP u mojoj ulici. Ne šalim se. To je jedan ovako malo ekstremni slučaj, ali je važno da imate nekoga kraj sebe koji vam može reći koji se podaci mogu prikupiti i izmjeriti. Nekada bi pokazatelji mogli jako dobro izgledati na papiru, ali je u konkretno jako teško prikupiti te podatke. I na kraju se na to svodi. Pošaljete primjerice upitnik od 150 pitanja, niko neće na to odgovoriti i neće dobiti dobru sliku stvari. Dakle, mi imamo informacije i imamo pokazatelje, ali kako ih koristiti, što staviti u odnos za primjerice dodjelu sredstava ili nešto slično tome, to bi trebala biti pripasti raspravi među stručnjacima. Merci beaucoup pour une dernière intervention. Euh, Stelios. Hvala vam. Stelios Avramopoulos, izvolite. In Greek. Uh, Hvala vam, govorit ću grčkim jezikom. Hvala lijepo. Ja bih vam zahvalio na vašem izlaganju. te na prikazanim statističkim podacima. Imam jedan komentar i jedno pitanje. Ja sam psihijatar i dok sam radio kao psihijatar, bilo je jako teško pronaći statističke podatke. Dobro je zato imati smjernice o tome gdje naći podatke, ali postupci bi trebali biti pojednostavljeni za krajnjeg korisnika, ne samo za velike organizacije. Ovi su podaci potrebni velikom broju ljudi. Kao što je kolega Andrej rekao, vi ste jako velika organizacija. E sad moje pitanje. Surađujete sa 28 statističkih službi u državama članicama. Kako utvrđujete kriterije vezane uz podatke koje primate od tih statističkih ureda, kako se na njih možete osloniti i uzeti ih dakle onda u obzir za donošenje odluka na europskoj razini. Hvala, evo dosta dobro pitanje. To mi omogućava da vam objasnim kako statistička, statistika funkcionira. ukoliko ne možemo objasniti da su podaci e, dobri, ažurni, precizni, onda se na osnovu njih ne mogu donositi informirane odluke. To je sustav. Imamo uredbu o europskoj statistici, imamo dakle zakon koji definira odgovornosti država članica i Eurostata. Sad ću vam to ispričati u obliku priče. Na početku se morate osigurati da možete usporediti statističke podatke. Dakle, morate koristiti istu metodologiju. Dakle, radimo sa statističkim uredima u razvoju metodologije, razvijamo standarde koji se moraju primjenjivati kako biste nakon toga mogli vidjeti jesu li ti standardi primjenjeni. Dakle, to je dio našeg posla. Neki od tih standarda se nalaze u posebnim uredbama. Potom statistički ured počinje prikupljati podatke, potom ih nama šalje, mi imamo čitav niz instrumenta koji nam omogućuje da izvršimo provjere. Tu su dakle matematički testovi, možete vidjeti postoje li neke neki problemi s tim podacima, potom posjeti. Odemo u te zemlje, provjeravamo ta rad tamošnjih statističkih ureda, njihove arhive, potom mehanizmi. Možemo vidjeti kako se što izračunalo. na koncu objavljujemo podatke, neka dajemo i svoje komentare. Imamo pravno pravo reći, Eurostat ovdje ima rezervu kada je riječ o kvaliteti ovih podataka. I tada ta zemlja treba raditi na način da mi povučemo tu svoju rezervu. Imamo čitav niz postupaka koji se time bave, imamo dakle pravne odredbe, oni su različiti i ovise o području statistike zato što se priroda statistike razlikuje. I to je način na koji postupamo u praksi. To je taj nevidljivi e, dio našeg rada koji je jako intenzivan. Moramo se osigurati da su podaci koje objavljujemo dobre kvalitete. Merci beaucoup, madame la directrice générale. Je ne vais pas... Naša hvala, direktorice. Ja neću dalje dužiti ovu raspravu koja je doista bila bogata jer već kasnimo e, glede dnevnog reda, no u svakom slučaju još jednom vam želim zahvaliti najprije na doista kvalitetnom pedagoškom pristupu, najprije u vašem uvodnom izlaganju, što je bilo od velikog značaja za sve zastupnike, ne samo za nove, već i za nas koji smo tu uh, već nekoliko godina. Dakle, za sve nas jako je važno da dobro shvatimo koji je značaj podataka, statističkih podataka i ostvarenog rada, rada koji se obavlja u Eurostatu. A isto tako, važno je i ovo što je ova rasprava omogućila, što je najvažnije u biti, a to je da se vidi s jedne strane koliko je pitanje podataka od ključnog značaja za europske politike danas, uostalom jedan portfelj u komisiji bit će tome posvećen, po svemu sudeći, dakle to je od ključnog značaja, a za naš odbor je još važnije. Vi ste govorili o pokazateljima i pokazateljima učinkovitosti. To je doista od primarnog značaja političkog i tu ćemo morati naravno razgovarati i u buduće. Još jednom hvala, a sada ćemo nastaviti sastanak sa sastankom koordinatora. Sastanak regiji se ovdje okončava, a svi oni kojih se ne tiče, dakle ovaj sastanak koordinatora, mogu napustiti dvoranu. Hvala i vama na doista kvalitetnim pitanjima i uživala sam u razmjeni. Hvala, veselim se budućem gostovanju.